Drage eh, kolege i kolegice, draga glasnogovornice Sejma Latvije, eh, gospodine povjereniče Moskovisi, eh, naši drugi kolege iz Moldove, a i tako dalje će nas se poslije pridružiti. Ovo je drugi dan e, konferencije Europskog semestra. Dobro jutro gospodine Molterer. Post, gospodina Molterena, potpredsjednika Europske investicijske banke i gospodina Artuisa koji je na putu da nam se pridruži. Drugi dan naše konferencije o europskom semestru. Danas ćemo govoriti što možemo zajedno napraviti da potaknemo rast i radna mjesta u Europi da ojačamo fiskalni pakt i Europsku ekonomsku i monetarnu uniju dragi kolege iz nacionalnog parlamenta, e, vrlo će nam biti drago da e, čujemo vaša iskustva u primjeni fiskalnog pakta. Kao što znate, fiskalnim paktom e, idemo dalje iz, e, od e, kontrole parlamenta i zaobilazimo e, komisiju da bismo održali ove, ova područja unutar metode zajednice jer je to i demokracije i učinkovijete. To je naša formula i recept za uspjeh. To je u interesu i malih i velikih članica siromašnijih i bogatijih e, država članica. E, rješenje e, sporova dijalogom i konsensusom. Danas možemo reći da su glavni postupci za proračunski nadzor u Europskoj uniji se baziraju na europskom zakonu u suodlučivanju s nacionalnim parlamentima. To je dobra vijest. Mnogo desetljeća je Europska unija bila obećanje za napredak e, i prosperitet. Mi to želimo postići našim ciljevima, e, visokom stopom zapošljavanja i rasta. E, isto tako obraćamo pažnju na zapošljavanje E, kao i proračunskim makroekonomskim indikatorima. To su područja koje obični ljudi u Europi koji ih brinu. E, sada se krećemo e, prema denigraciji fiskalne politike i prema jačoj ekonomskoj i monetarnoj uniji sukladnost e, propisa e, mora biti e, stroga. Ono što predlaže komisija o ključnim indikatorima zapošljavanja i rasta uz makroekonomske neravnoteže Europski parlament želi produbiti socijalnu dimenziju e, ekonomske i monetarne unije Europske unije. E, po našem mišljenju je e, krajnje vrijeme da pokažemo da štitimo naše građane, da pazimo na socijalnu dimenziju jer obični građani plaćaju cijenu za ekonomsku krizu mi smo još uvijek u začaranom krugu polako krasta s jedne strane koji e, smanjuje državne e, e, prihode, a s druge strane imamo sve veće državne rashode. Imamo 25 milijuna nezaposlenih, milijuni su na rubu siromaštva mi zaostajemo za konkurentima ako ne budemo sada reagirali. Mnogo godina u Europskom parlamentu potičemo uh, rast, a kao i strukturne reforme i fiskalnu konsolidaciju. Kad je predsjednik Juncker uh, lansirao investicijski plan u Europskom parlamentu, to smo srdačno pozdravili. Investicijski plan je jaki signal da smo predani novoj ulozi Europske unije u poticanju rasta i zapošljavanja. Moramo e, osigurati da investicijski plan dade najbolje moguće šanse uspjehu. Mislim da će to biti i element naše današnje rasprave. Dva ključna igrača za investicijski plan, e, povjerenik Moskovici i potpredsjednik potpredsjednik Europske investicijske banke, gospodin Artui, su ovdje s nama da o tome raspravljaju. Dame i gospodo, naravno, kao i u bilo kojoj političkoj inicijativi imamo rizik da investicijski plan e, može propasti, ne uspjeti. Ako ne budemo čvrsti, i svi e, se upregnemo u ovaj posao. Svaka zemlja članica i svaki od nas e, mora odigrati svoju ulogu o tome. Europska komisija, investicijska banka, nacionalne vlade e, i na i kao i nacionalni i Europski parlament. Europski parlament je e, svakako spreman da odigra svoju ulogu u nadolazećim tjednima e, ćemo e, pažljivo analizirati investicijske planove i ideje kako poboljšati demokratsku odgovornost to ćemo staviti na zdravu e, pravnu osnovu. To je jedna od tema koje ćemo danas e, raspravljati. Još e, postoje neki detalji, kriteriji za odabir projekata. Trebamo imati dobre projekte koji su od europskog značaja. Drago nam je da vidimo da imamo metodu zajednice. Komisija će poduzeti inicijativu, a parlament će tu inicijativu e, pratiti, naročito u strateškim investicijama. Europski proračun će biti e, jamstvo za pravu europsku dimenziju ovog plana i stoga je struktura naših e, panelista sasvim razumljiva. Sve zemlje moraju naravno investirati novac E, na najučekovitiji način. Imamo mutualizaciju e, nacionalnih doprinosa kao što stoji u komisiji, priopćenju komisije o, o propisima za pakt o stabilnosti i rastu. To je veliki poticaj za vlade da se uključe E, uspjeh plana će ovisiti o nivou e, učinka poluge i e, učinkovitosti i nacionalnih vlada. Ali ključ će biti da ponovno privučemo investitore i njihovo povjerenje, da im pokažemo da se u Europi isplati investirati. To je prednost naše zajedničke snage jer zajedno mi smo jači. E, ostvarimo Europu koja ima ogroman potencijal za rast, za zapošljavanje svih europskih građana i država članica. E, nadam se da ćemo imati plodnu debatu pa ću dati riječ mom dragom moj dragoj kolegici e, potpredsjednici Sejma Latvije. Hvala. Hvala vam gospodine Šuc, predsjedniče Europskog parlamenta, uvaženi kolege, dame i gospodo. Htjela bih vas sve lijepo pozdraviti. Prije svega želim zahvaliti Martinu Šulcu na osobnom angažmanu u brojnim događanjima koje je organizira Latvijsko predsjedništvo. Na današnjoj konferenciji održat će se rasprava o europskom novom dilu, strukturnim reformama te socijalnoj dimenziji ekonomske i monetarne unije. Svaka tema vrlo je relevantna za evropske građane i zato mi je drago vidjeti da među pozvanim govornicima ima i kreatora politika, ali isto tako i stručnjaka u svom području. Nakon nekoliko ekonomski vrlo burnih godina Nadamo se da Evropska unija sada ulazi u mirnije razdoblje. najgori dio oluje je iza nas i ponovno se bilježi gospodarski rast, međutim situacija je i dalje teška. Neočekivani prihodi morat će se koristiti na inteligentan način kako bi se spriječile buduće krize. Europskoj uniji treba jasna vizija za budućnost. Postoji potreba za planom kojim bi se potaknula javna i privatna ulaganja za gospodarski rast i zapošljavanje u Europi i to bi trebalo omogućiti poticaj za razvoj. Morat će se postići osjetljiva ravnoteža između fiskalnih mjera, što uključuje ulaganja, te strukturnih i monetarnih mjera. Konsolidacija javnih financija morat će ići ruku pod ruku s ulaganjima. Nedavni program kvantitativnog popuštanja Europske središnje banke i Europska unija morat će razmisliti o svojoj budućoj ulozi i konkurentnosti u odnosu na ostatak svijeta. Morat će pronaći svoje jedinstvena rješenja za probleme s kojima se nose brojne zemlje i regije u svijetu, kao što su starenje stanovništva, dugački fragmentirani lanci vrijednosti, a pritom se mora držati svojih vrijednosti što uključuje solidarnost te ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Europski novi dil morat će razmotriti sva spomenuta pitanja. Ulaganje u naše društvo, u obrazovanje, tehnologiju i infrastrukturu, te povećanje sigurnosti običnim građanima dovest će do učinkovitijeg i dinamičnijeg gospodarstva. Vjerujem da su plodovi ekonomske zrelosti, vještine, obrazovanje, radne snage, nešto što promiče veći osjećaj pravičnosti u društvu. Ovi koraci su ključni kako bi se spriječile sve veće nejednakosti, što dovodi do ekonomske i političke nestabilnosti. Ukoliko se ove alternative provedu, institucionalni aranžmani kroz koje se donose odluke morat će se promijeniti. Nužno je da ne padnemo u zamku BDP fetišizma, budući da to vrlo često prikriva održivost gospodarskog rasta. Dame i gospodo, živimo u svijetu u kojem ima mnogo nezaposlenih. Mnogi od njih su mladi ljudi koji se osjećaju na marginama. U tom smislu Latvija smatra socijalnu dimenziju ključnim elementom gospodarskog upravljanja i koordinacije, što je ujedno i tema zaključne plenarne rasprave. Vjerujem da mogu govoriti u ime svih nas kada kažem da je konačni cilj gospodarske politike dobrobit čitavog društva. Gospodarski i fiskalni problemi doveli su do značajnog pogoršanja mogućnosti djelovanja ljudi. Kako bi se spriječilo produbljivanje krize u društvu, moramo poticati kolektivna rješenja kao što je plaćanje poreza ili društveno poduzetništvo, a ne pojedinačna rješenja poput emigracije ili sivog gospodarstva. Također treba raditi na pridržavanju pravila jedinstvene valute i moramo se pobrinuti da najranjiviji ne budu ostavljeni po strani. Ako budemo zajedničkim naporima radili, mislim da ćemo postići društvo koje se temelji na zajedničkim vrijednostima sa više prilika, snažnijom demokracijom i boljim životnim standardom za većinu građana. Kroz zastupnike nacionalnih parlamenata građani mogu imati svoje demokratski izabrane predstavnike u postupku donošenja odluka. Premda je ekonomsko upravljanje kompleksna tema, dužnost je zastupnika da teška i složena pitanja priopće na jasan i razumljiv način kako bi uvjerili javnost građane da im daju svoju potporu. U tom kontekstu je sadašnja Europska komisija izrazila predanost partnerstvu s nacionalnim parlamentima, gdje će biti predstavljeni značajni prijedlozi inicijative u nacionalnim parlamentima i to od strane povjerenika. Nadam se da će ova konferencija biti forum za razmjenu ideja vezano uz spomenute teme. Mislim da bi to također trebalo poslužiti kao nadahnuće u potrazi i iznalaženju novih rješenja kroz razmjenu iskustava, bilo da su ona pozitivna ili negativna. Hvala na pozornosti. E, e, hvala lijepa kolegice Munijece, dame i gospode. Sada počinjemo s našim savjetovanjima. E, sada ima riječ povjerenik za ekonomiju, financije, carinu i carinu povjerenik Moskovisi. Izvolite, gospodine e, Hvala, <clears throat> gospodine predsjedniče, dragi e, Martine, e, dragi kolege. Želim se najprije zahvaliti Europskom parlamentu kao i Latvijskom parlamentu što smo je pozvali da u ime Europske komisije govorimo o načinima stimuliranja privatnih i javnih ulaganja u Europi. Kao što znate, to je prvi prioritet što ga je u srpnju e, prošle godine u Strasburu e, rekao e, Jean-Claude Juncker. To je dakle prvi prioritet, prva obveza preuzeta pred europskim građanima E, važno je o tome govoriti danas, gotovo sto dana nakon što je Europska komisija u novom sazivu počela s radom. Treba dakle stimulirati e, ekonomski rast u Europi i boriti se protiv stagnacije naših gospodarstava. E, to je sve pozdravila većina zastupnika Europskog parlamenta, većina ministara financija kao i e, u prosincu većina šefova i država vlada, a to je također bilo podastrta nacionalnim parlamentima. Dakle, treba postaći ono što nedostaje, a to je nedostatak gospodarskog rasta i radna mjesta. E, kako bi bio vrlo otvoren, tim planom se ne organizira samo financiranje, već tri važna elementa. Dakle, prvi 315 dodatnih milijardi eura za investicijski period od 2015. do 2017. godine koje treba e, privući e, privatna ulaganja. Tu će se dakle uložiti javna sredstva i inovativni instrumenti e, investicija i isto tako tu će sudjelovati i naša banka, Europska investicijska banka i privatni investitori. 16 milijardi eura predstavljaju jamstvo za to, polovina iz sadašnjeg proračuna. Na to se nadodaje 5 milijardi koji će predstavljati Europski strateški fond za ulaganja od 21 milijuna eura. Naglašavam da se to neće negativno odraziti niti na europski proračun, niti na njegove različite sastavnice. Radi se jednostavno o tome da će se javna sredstva koristiti na drugačiji način kako bi se na taj način postaklo ulaganje. Europska investicijska banka i Europski fond za ulaganja zajedno će izdvojiti 63 milijarde eura. E, mi mislimo da ćemo zaista uspjeti e, namaći 315 milijardi eura za strateške projekte koji će se odraziti na gospodarski rast u Europi. To bi trebao biti svojevrstan katalizator, snažan i realan katalizator kojim će se privući druga financijska sredstva, e, među inima ona iz privatnih izvora. Europska eh, investicijska eh, banka će o tome će eh, nekih 200 milijardi, naročito za financiranje infrastrukture. Investicijski fond će dati i jamstva u iznosu od 75 milijardi eura za mala i srednja poduzeća kako bi se dostupnost financiranja olakšala. 13. siječnja je e, komisija predstavila svoju uredbu o tom fondu. Mi e, smo optimistični, nadamo se da će parlament e, i vijeće brzo usvojiti tu uredbu. Znam, gospodine predsjedniče, da vi dijelite to mišljenje putem e, javnih investicijskih banaka svi će biti pozvani da se pridruže našoj inicijativi. Ovdje govorim i pred zastupnicima nacionalnih parlamenta i zato trebamo dati što prije pozitivne signale tržištima E, što to bude bolje napravljeno, naravno to će uroditi većim povjerenjem. A Europska investicijska banka daće će e, različite varije, vidove jamstava, e, bilo putem fonda za jamstvo ili pak putem različitih platformi na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini koji će također moći jamčiti europska sredstva. Pozivamo također da različiti europski investicijski fondovi e, na dugi rok u tome sudjeluju. Strateški fond im može također dati potporu, a isto tako može poslužiti kofinanciranju individualnih projekata. Iz tog je razloga vrlo važno da izbor projekata iz tog fonda koje podržava Unija ne podržavaju političari, već E, povjerenstvo u kojem će se okupiti stručnjaci i koji će izabrati projekte ne na osnovu e, nikakvog drugog kriterija, već kriterija ekonomske prirode i dodane socijalne vrijednosti. Pozivamo također države članice da još bolje koriste europske strukturne investicijske fondove te da istoje više sredstava za inovativne projekte. Smatramo da nekih dodatnih 40 do 60 milijardi eura treba 40 e, do 60 milijardi eura treba mobilizirati do 2020. godine. Moramo se naravno osigurati da će sva ta sredstva ići za realno gospodarstvo. Pokazuju studije da e, postoji velike mogućnosti investiranja u e, Europskoj uniji. E, znate da gotovinska sredstva kojih ima puno na tržištu treba usmjeriti u ta kvalitetna i produktivna kao inovativna ulaganja. U što treba uložiti? Energetiku, e, međusobno povezivanje e, e, infrastrukture prometa, brzi širokopojasni internet, istraživanje i razvoj, ulaganje u obrazovanje, u istraživanje. To je sektor koji je često manje razvijen u Europi nego kod konkurenata što se financiranja tiče. Dakle, što se tiče prometnih struktura, povezivanje, smanjiti prometne e, čepove. E, dakle, e, ne namjeravamo financirati baš sve, nego financirati ono što ima perspektivu za bolju budućnost radna skupina koja radi na tim pitanjima već je e, pokušala e, izraditi smjernice i uočiti u koje bi europske projekte trebalo financirati. Mi sad svega želimo stvoriti centar za europske projekte koji će e, dati svoj obol za investicije u Uniji. Europska komisija će im pomoći, Europska investicijska banka kao i mm, e, oni koji upravljaju europskim investicijskim fondovima. E, treće, mi ćemo poboljšati pravnu osnovu i e, ukloniti prepreke ulaganja kako bi se još bolje realiziralo ovo što namjeravamo napraviti, dakle kako bismo postakli tržišta i strukturne reforme. Što se tiče strukturnih reformi, puno je posla pred nama. Što se tiče jedinstvenog tržišta, moramo ga dovršavati, naročito u sektoru usluga, infrastruktura, i digitalnog tržišta. To su tri prioriteta komisije. Još jedna važna stvar na koju moramo raditi su općenito ulaganja, naročito ona vezana za mala i srednja poduzeća s povjerenikom Jonathanom Hillom. Radimo na ostvarivanju tržišta kapitala. To je također jedan od prioriteta. Gospodine predsjedniče, zaključit ću ovdje moje izlaganje Moram reći da sa 315 milijardi potrebno nam je još imati pravnu temelju stoga, kao što sam već rekao u Rigi, ovdje puno računamo na Latvijsko predsjedništvo Europske unije kao i na Europski parlament, jer u rujnu taj e, fond mora početi funkcionirati osim sredstava koji su već e, predviđena za izdvajanje, važno je da e, imamo pravilno usmjerena e, investicije kako bismo bili još konkurentniji na svjetskim tržištima trebamo imati strukturu koja će omogućiti da svi dionici mobiliziraju svoje financijske strukture koje su nam potrebne. Plan treba biti dosljedan i brz. Ova Europska komisija koju zovu komisijom posljednje šanse. Mi radimo na to da ostvarimo E, rezultate kako bismo stvarno otvorili radna mjesta i ostvarili jedno konkurentno europsko gospodarstvo. Moramo mnogo toga promijeniti u sadašnjoj situaciji kako bi financijska tržišta i realno gospodarstvo e, dobro funkcionirali. Potrebno nam je da imamo dobro pripravljene projekte, trebamo podršku, moramo imati postupak biranja projekata koji će biti jasan. Moramo nastaviti sa strukturnim reformama, dovršiti unutarnje tržište, nastaviti raditi na prijedlozima u prvom polugodištu ove godine. Europska komisija ne misli da je završila posao kada je predala pan, plan e, gospođo predsjedavajući, gospodine predsjedniče, e, zastupnici. Rasprave će se nastaviti, nećemo ih prekidati u sljedećim tjednima i mjesecima. Mislim e, da smo krenuli dobro, a moram reći ovdje prisutnim zastupnicima da su oni zaista ključni u svim elementima koje sam uspravo predstavio. Naravno, Radi se o investicijskom planu Junkerove komisije, ali to je svega investicijski plan svih europljana i za sve Evropljane. E, sada ima riječ gospodin Molkler, predsjednik, potpredsjednik Europske investicijske banke. Dobro jutro predsjedniče, gospođo glasnogovornice, dragi kolege. Velika mi je čast što sam ovdje da predstavljam Europsku investicijsku banku. To je vaša banka, banka Europske unije. 28 država članica su dionici, dioničari te banke. Drago mi je što mogu s vama raspravljati predstavnicima nacionalnih parlamentima. E, e, Diskusija s nacionalnim parlamentom je ključni element e, uspjeha ovog projekta. Trebamo vašu podršku u ovoj zadaći. Gospodine predsjedniče, izabrali ste zajedno s kolegama e, e, vrlo dobre teme za ovu konferenciju. Radi se o investicijama, ali dame i gospodo, nije samo to. Ulaganja su jedan od ključnih izazova, ali to moramo staviti u širu sliku. Ja vidim i mi vidimo iz naših iskustava s tržištem, vidimo nekoliko izazova. Naravno, moramo nastaviti konsolidaciju javnih proračuna. Moramo završiti e, unutarnje tržište, ICT i energetiku Moramo e, provesti strukturne reforme na e, razini država članica. Radi se o ovom ovdje, dame i gospome, o tome da uklonimo prepreke za investicije. Koji puta to znam, zovemo boljom regulacijom i to je vrlo potrebna za zadaća na europskom e, nivou, ali i na nivou država članica. I na kraju izazov je da potaknemo same investicije. Zašto? Jer ulaganja e, su motor e, rasta i rasta i preduvjet za povećanje razine zaposlenosti E, e, situacija je škakljiva. E, investicijska volumen je dosegao svoju krizu, vrh krize. U nekim državama je, su ulaganja za 50% manja nego 1957. Daću vam neke brojke da to ilustriram da ilustriram veličinu problema. Cilj Evropske eh, unije je 3% eh, BDP-a, sada imamo otprilike 2%. Eh, cilj 3% su dodatna ulaganja godišnje oko 330 milijardi eura samo za istraživanje i razvoj. Drugi deficit je e, digitalna agenda koja treba godišnja ulaganja od otprilike 55 milijardi eura ili ako e, gledamo obrazovanje tu vidimo potrebu ulaganja od otprilike 10 milijardi eura godišnje kao što sam rekao ta realokacija ide na e, e uštrb rasta i to pokazuje zašto je oporavak još uvijek izazov za sve nas. Zašto su ulaganja pala? To je ključno pitanje koje moramo pažljivo razmotriti. Znamo od tržišta i od ulagača jedan od ključnih razloga zašto ne dolazi do ulaganja jeste e, pomanjkanje povjerenja u investicijsku klimu u Europu u Europi i e, e, regulatorna nesigurnost. To su dvije glavne prepreke. A, uz ostale teškoće kao na primjer e, fragmentacija tržišta koja je još uvijek problem u dijelovima Europske unije, ali u nekim državama članicama pomanjkanje kapacitete da pripreme održive projekte E, fiskalni prostor e, i bankarska kriza su znatno ograničili opcije država članice kao i mogućnost za komercijalne banke. Poruka je stoga e, svijet oko Europe jača, a mi moramo uhvatiti korak s njima, inače ćemo zaostati. Ključni izazovi za nas sve jeste da nađemo pametan način iskorištavanja javnih sredstava kako bismo privukli privatne e, investitore, kako bismo otključali investicije. ne smijemo uludo trošiti novac, moramo imati proizvodne investicije, e, bolje obrazovanje, i to moramo također planirati na taj način da privuče privatni novac. Stoga vidim jedan dio te priče o kojoj govorimo da je to paradigma od e, e, subvencija do prema financijskim instrumentima. Imamo u tome e, iskustva od osnivanja 1958. Ja sam zahvalna komisiji na našoj vrlo dobroj suradnji. To je dobar signal kako evropske institucije, trebaju surađivati. EIB je e, e, intervenirala u krizama 2008. i 2009. E, e, države članice e, su dioničari Europske investicijske banke, unijeli su u nju 10 milijardi eura i možemo reći sada mi možemo isporučiti ono što treba. Mi želimo povećati ulaganja za 180 milijardi. Naravno, možemo pokazati u vrlo kratkom roku da smo onih 10 milijardi dobro iskoristili. E, e, dati ću vam neke informacije o tome. To je e, multiplikator povećanja kapitala u EIB-u od 1 prema 18. 10 milijardi je otključalo 180 milijardi eura. Sada smo spremni da idemo dalje i primijenimo Europski eh, fond za strateška ulaganja. Eh, ima volumen garancije od 21, 21 eh, milijarde. To omogućuje EIB-u da ostvari dalje projekte i upušta se u dalje rizike jer taj jamstveni fond daje zaštitu europskim e, e, investicijskim bankama. Ovaj multiplikator će stoga biti e, imati snagu od 1 prema 15. To je međutim konzervativna procjena. Da, da, dao sam vam brojke koji pokazuju prosjek od prethodne tri godine. Jako nas zanima da saznamo na vreme povjereniče koji su zakonski propisi, ali EIB e, će početi svojim radom i prije no što se donese zakonodavstvo. Što konkretno znači fond? Ima dva kraka e, e, preko e, Europskog investicijskog fonda će imati 5 e, milijardi za mala i srednje poduzeća. E, zajmovi za mala i srednja poduzeća za inovacije i projekte što će omogućiti EIB Europskom e, e, investicijskom fondu da poveća volumen za mala i srednja poduzeća za 75 milijardi u sljedeće tri godine. Drugi krak je krak unutar EIB-a. To je instrument za infrastrukturne e, investicije i inovacije. 16 milijardi je prva e, svota za ovaj prozor zajedno s komisijom preko ovog e, prozora ćemo potaći 240 e, milijardi investicija. Govorimo o prometu, energetici, infrastrukturi, okolišu, efikasnosti resursa E, kreiramo i nove proizvode e, to oni su orijentirani prema kapitalu i prema e, temeljnom kapitalu osnovnom kapitalu imamo tu naravno uključujemo i istraživanje i razvoj pitanje o, o savjetodavnom području to je treći krak Naše je iskustvo da naročito ako idemo u naprednije financijske instrumente trebamo i tehničko savjetovanje i financijsko savjetovanje za promotore, za javne i privatne partnere. E, to je zajednička inicijativa EIB-a e i komisije. Stoga vidimo ogroman potencijal da povećamo kapacitete na tom području Vidimo i veliki potencijal za bolju suradnju sa nacionalnim promotivnim bankama i institucijama, naročito kad se radi o regionalnim investicijskim platformama. To može biti ići i iznad savjetodavne e, funkcije. E, da zaključim, E, za EIB ključni problem je e, da e, investicijska klima se mora poboljšati. Dan danas likvidnost nije usko grlo. Tržište je likvidno, poduzeća imaju mnogo gotovine. Ključni je problem kako nadeći e, makroekonomske nesigurnosti, kako e, nadeći fragmentiranje e, unutarnjeg tržišta, prepreke na regulatornoj strani, a s druge strane kako privući privatne investicije, kako bismo potpomogli ovu strategiju preko ovog novog instrumenta. To je novi instrument, to je novi pristup koji zagovaramo i koji sada počinjemo. Europski fond, fond za strateška ulaganja je sam po sebi inovacija. Fantastično je vidjeti kako europske institucije rade zajedno u najboljem interesu eh, građana Europske unije mi svi trebamo upregnuti e, sve snage kako bismo e, potakli rast i zapošljavanje. Hvala lijepa gospodine Molterer. E, riječ ima predsjednik odbora za proračun Europske unije Jean Artui. Izvolite. Hvala predsjedniče. Predsjednice, dragi kolege, Drago mi je što sudjelujem u ovoj raspravi o Europskom novom dilu. Plan koji nam predlaže komisija na čelu sa Jean-Claude Junckeru je početak odgovora za krizu koja potresa Europsku uniju. Uspjeh će ovisiti o koordinaciji aktivnosti koje treba provesti i e, našeg povjerenja i angažmana. Kao prvo sam pojam novi dil, nas navodi da razmišljamo o uspjehu i o tome da trebamo vidjeti e, kako riješiti probleme, da ne radimo stvari na pola. Uspjeh predsjednika Roosevelta koji je uspio postići da SAD iziđu iz ekonomske krize 1930. godine ovisio je o dva čimbenika. Veličina krize te potreba da se pronađe politički odgovor koji bi bio na visini uloga. New Deal u Americi došao je zbog zbog situacije koja je vladao 30. godina, ali u situaciji koja je bila institucionalno sasvim drugačija od naših. Jer federalni sustav u Americi je tada imao pred sobom a predsjednika Roosevelta kao i cijeli jedan konzorcij koji se bavio programom New Deal-a. E, tada je, su oni koji su upravljali Amerikom uspjeli donositi odluke i e, djelovati inspirativno. A kakva je situacija kod nas? Mislim da još možemo e, mnogo toga poboljšati. Jer problem je upravo što nema dovoljno ulaganja i što su mnogi sjedili skrštenih ruku. E, desetlje, čitavo jedno desetljeće svi su imali osjećaj kao da je pojava eura anestezirala svi koji su tamo bili. Ovo je danas prvi puta da sam na a ovom sastanku prema članku 13. pakta o stabilnosti kao europski zastupnik. Ranije sam ovom dolazio kao zastupnik nacionalnog parlamenta, ali osjećam se isto. Prilično sam zbunjen pred ovom situacijom i pitam se je li to u redu o čemu mi zapravo to razgovaramo i što izglasavamo. Moramo paziti da ovakva konferencija može dati upravljanje eurozonom legitimnost kojoj pripada, jer e, naša je uloga da nadziremo izvršnu vlast. Zgodno je nalaziti se među zastupnicima, praktično je imati istu valutu, iste kamate. Međutim, kada dođe do bure u eurozoni, kada treba upravljati, kome se moraju obratiti građani? Kome trebaju tražiti da im položi račune? Popis dionika je ogroman. Je li to predsjednik Europske komisije, su li to povjerenici koji su izravno ili neizravno za to odgovori? predsjednik mehanizma za financijsku stabilnost, predsjednik Europske središnje banke, e, glavna e, ravnateljica Međunarodnog monetarnog fonda i tako dalje. S vremenom e, su se uspostavljali novi instrumenti. Jučer Europski fond za financijsku stabilnost kao i Europski e, mehanizam za stabilnosti. Jučer je to bio e, fond za strateška ulaganja. Sve to kako bismo zajedno dijelili teret prekomjernih dugova. Međutim, što treba učiniti, što je predviđeno? Moramo paziti da fond za strateške investicije ne bude e, izmakao u prevelikoj mjeri nadzoru zastupnika i ne bude se previše oslanjao na Europsku investicijsku banku koje uopće ne usporavam važnu ulogu na financijskim tržištima. Činjenica je da e, smo za sada nedovoljno učinkovitni, a e, upravljanje je nešto čime za što se zapravo često pitamo što je, ali ono što je Europi potrebno nije upravljanje, potrebno je prava vlada. E, Jean-Claude Juncker je jučer rekao e, mnoge obećavajuće riječi i mislim da se tu počinje s jednom novom i odlučujućom etapom. Ali svi mi kao zastupnici moramo raditi na pravilan način i moramo reći da je nadzor u redu, ali trebamo imati jaku izvršnu vlast koju će moći nadzirati e, jaki zastupnici. Ali sve to može se organizirati samo oko jakog projekta. Taj projekt je jak euro. Oko toga potrebno je i puno demokracije. Sve to skupa e, naše građane, e, u naših građana izaziva puno pitanja kada gledamo na eurozonu, e, moramo znati da nacionalni parlamenti moraju zasući u e, džep i moraju izglasati odgovarajuća financiranja. Samo po cijenu eur političke Europe ostvarit će se rast i otvoriti radna mjesta. Europa će iz krize izaći samo zahvaljujući e, euru. New Deal znači novu situaciju, novu podjelu karata od svibnja na e, europskim izborima. Te su karte ponovno izmješane i rezultat toga je vrlo oštar. Vlada eurozone koji će predsjednik koji će to raditi kao stan E, kao jedini e, posao je nešto što nam omogućuje da vjerujemo izlazu iz krize. Međutim, to nije ekonomska politika, a predsjednik Europske središnje banke e, treba imati jedinstvenog sugovornika. To bi bila uloga predsjednika Eurogrupe. Dakle, tema našeg današnjeg sastanka koji nas je ovdje okupio o paktu stabilnosti, dakle članak 13. On ima također i članak 17. članak 16. i e, moramo ga uzeti u obzir. Moramo zaista paziti i e, moramo preuzeti na sebe odgovarajući rizik jer e, Europa ne, mnogih lažnih elemenata je predugo trajala. Hoćemo se mi, europski zastupnici, e, susretati kao zastupnici nacionalnih parlamenta eurozone s europskim zastupnicima i e, hoćemo li mi svi zajedno vršiti pritisak na nacionalne parlamente kako bi se zaista pokrenulo strateška ulaganja. Tu ćemo nju dilu dati e, demokratski legitimitet, dat ćemo mu novo eh, nadahnuće i tu ćemo povratiti povjerenje građana. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa gospodine Artu i eh, Dame i gospodo, sada dolazimo do rasprave. Mm, ja bih vas upoznao malo sa propisima, kao što smo već jučer eh, dogovorili. Imamo dugi popis e, govornika koji e, žele sudjelovati u raspravi, mm, koji žele nešto reći, konkretno ili općenito. E, imat ćemo tri govornika nacionalnih parlamenta koji će uzeti riječ a onda će doći na red jedan govornik ili govornica iz Europske unije. Mm. Imamo popis e, onih koji su se javili za riječ i budući da već imamo dugi popis onih koji žele uzeti riječ, predlažem da se ograničimo na maksimalno dvije minute kako bismo dobili što bolju interakciju e, među kolegama i kolegicama ovdje u vječnici. E, imat ćemo e, četiri runde, takove runde, i e, kako bismo svi imali mogućnost da interveniramo. Jeste li s tim sporazumni? Ne vidim primjedbi, dakle to usvojeno. Počet ćemo s Kalemecom. Gospodine predsjedavajući, prije svega želim pohvaliti sustav Europske investicijske banke ja sam zadužen za provedbu tog sustava u Estoniji u parlamentu. Dobro je poznato, kao što je Oli Ren jučer rekao na sastanku kluba zastupnika ALDE, da je Finska u ekonomskoj recesiji. Također je poznato da je Finska imala fiskalne poticajne mjere i njezin položaj kada je riječ o obrazovanju je izvrsno. 3,3% se izdvaja za istraživanje i razvoj, javne financije su transparentne i učinkovite. Međutim, niti to gospodarstvo ne privlači dovoljno ulaganja, niti stvara održiva radna mjesta. To, time se uistinu dovodi u pitanje smisao ciljeva Europa 2020. Htio bih sugerirati gospodinu Moskovisiju da napravi jednu analizu vezano uz ovo područje. Mislim da ovdje nedostaje nešto bitno, nešto što je teško ocijeniti, a bitno je za ulaganja i radna mjesta, a to je poduzetnički duh, poduzetnička sloboda i to da treba shvatiti da je dobit nešto pozitivno. Mislim da ako netko želi postati milijuner, da ne treba biti izvrgnut ruglu. Mislim da to treba biti mjerilo uspjeha. Ako Europa nije ponosna na svoje milijardere, nećemo imati Bill Gatesa, Zuckerberga, e, niti druge u Europi. I nećemo imati takva radna mjesta koja se stvaraju drugdje u svijetu. I to usprkos bilo kakvim javnim ulaganjima u istraživanje i razvoj. Mi smo u Estoniji imali neka poduzeća i radimo na elektroničkom upravljanju. E, imamo elektroničke potpise, elektronično boravište i tako dalje. Prema tome, europski poduzetnički duh nije ovdje, ovdje se Vilas. E, riječ ima gospodin Pul Vilas iz Litve. Hvala predsjedniče. Htio bih e, istaknuti činjenicu da nam je svima dobro poznat izraz da su najvažniji detalji. I htio bih e, to dopuniti i reći da je kod e, malih stvari su bitni detalji. Filozofije su vrlo bitne, ideologije kao bolševizam i pokušaj da se ponište čitave klase. Ako postoji dobra ideologija, dobra ideološka potka, imat ćemo dobro razumijevanje smjera i načina na koji možemo postići ciljeve. Dobra ideologija je nešto što je javno dobro. Kada govorimo o New Dealu, trebali bismo ponovno analizirati svoja stajališta o europskim integracijama. Moje mišljenje da individualistički neoliberalni pristup trenutno dominira i smatram da je to problematično. Mislim da podcjenjujemo značaj mehanizma solidarnosti, općeg dobra i slično. Htio bih na kraju podsjetiti sve zastupnike da mi političari trebamo raditi za opće dobro, ne za partikularne interese. Prema tome, ovakav pristup New Dealu može biti tema naše buduće rasprave. Gospodin Pos iz Bundestaga ima riječ dragi predsjedniče, kolege i kolegice. E, e, novi dil je veliki povijesnih model, samo moramo paziti da e, ovu šansu koja nam se pruža u ovom investicijskom paketu da je ne potrošimo na uzaludne riječi. Moramo djelovati u nacionalnim parlamentima u Njemačkoj <clears throat> se to već radi ne smijemo e, o tome samo govoriti jer e, prihvaćanje Europske unije će ovisiti o uspjehu ovog paketa. Naši sugrađani moraju e, osjetiti da smo situaciju značajno poboljšali. Taj osjećaj nedostaje. Moramo se potruditi da promijenimo smjer Prošle godine smo napredovali. E, e, sad e, moramo našu raspravu pretočiti u djela i ići prema našim ciljevima. Ljudi žele vidjeti da poduzimo praktične korake u njihovom interesu u Grčkoj, Italiji i Njemačkoj. I u Njemačkoj E, trebamo značajna dodatna ulaganja, a šansa je vrlo dobra. E, imamo e, veliku slabost rasta u eurozoni, u Europi i stoga je ovaj program odličan. Ovo što su nam rekli gospodin Artui i drugi, ima još otvorenih pitanja, ali moramo početi djelovati. Drugo, u, u, u usprkos neutralnom e, načinu izbora moramo paziti na to da podjela između e, slabih i jakih država članica ne bude produbljena e, kroz ovaj paket. Moramo pomoći onim regijama i zemljama koje trebaju pomoć jer će nam to e, donijeti više nego sve naše rasprave. Hvala lijepa. E, e, riječ ima gospodin Samen iz Europskog parlamenta. Izvolite. Glavni je cilj da nacionalni proračuni nemaju da budu u ravnoteži. Pojedinačne vlade moraju same odlučiti kako postići te ciljeve. E, planovi se rade prema metodologiji Eurostata, međutim većina proračuna se ne radi, e, se radi na temelju gotovine. Iz perspektive računovodstva, jedan euro potrošen u istoj godini ima istu težinu kao i euro koji se troši na tekuće troškove. Međutim, jasno je da euro koji se utroši na ulaganja je nešto potpuno drugačije, ima drugačiji ekonomski značaj nego euro koji je utrošen na socijalne transfere ili na isplatu plaća. Kao posljedica toga u ispunjavanju ovih pravila vladama je tehnički lakše da smanje ulaganja e, nego da e, reguliraju troškove. U godišnjem pregledu rasta u više navrata je istaknut taj problem. Mi smo već Neko vrijeme se žalimo na pad privatnih ulaganja u Europi. Možda je neželjela posljedica pravila pakta o stabilnosti upravo to. Dakle, u provedbi tih pravila e, države članice se potiče da smanje ulaganja. Ironično je da novi Junckerov fond, kako bi naveo vlade da sudjeluju njemu, predlaže da rashodi koji služe za financijske doprinose u ovom fondu treba isključiti iz primjene pravila pakta o stabilnosti i rastu. Dakle, ista logika trebala bi se primjenjivati kako bi se izuzela javna ulaganja, dakle ona ulaganja koje države članice e, ulažu u svoja nacionalna gospodarstva. Hvala lijepa gospodine Zant. Imamo sad drugi krug. E, gospodin Zaora iz Španjolskog parlamenta dragi kolege i kolegice. Oprostite, gospodine Zaure. Ako se e, želite ustati kad govorite, e, to uglavnom radimo tako ovdje u parlamentu, onda to ima prednost da vas većina kolega i kolegica može vidjeti. Prema tome možete i sjediti ili ustati, kako želite. Gospodin Zaura ima, izvolite. Imate sada riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Fleksibilnost eh, po paktu o stabilnosti i rastu koju koristi nova komisija i ide u pravom smjeru, ali to može se i poboljšati. Fleksibilnost se može poboljšati. Imamo eh, iz tri vrlo poznata razloga koje ću nabrojati u ovoj otvorenoj raspravi. Prvi razlog jeste da e, trebamo dati e, poticaje za kapital europskog javnog sektora koji se treba uključiti u ovaj investicijski fond jer bi to osiguralo da projekti koji imaju pozitivan e, učinak na, javnost, oni bi, bi bili vidljiviji. oni naravno moraju pokazati i e, profitabilnost, trebamo poticaj za gospodarstvo. To je prva stvar koju možemo poboljšati. Drugo, one zemlje E, e, pod korektivnom kraktom e, moraju pokazati fleksibilnost kada te zemlje nastave sa sukladnošću kada ulažu onda trebaju biti isključene od srednjeročnih ciljeva zemlje koje su u, u korektivnom kraku Europske unije, one e, e, ne mogu rasti. E, zašto ne uključimo ove zemlje kad se radi o, fleksibilnosti u srednjeročnim ciljevima? Imamo, moramo ostvariti strukturne reforme Eh, koje su eh, strukturne reforme zaista produktivne, a koje nisu? Ekonomski oporavak je u pitanju. Hvala. Hvala gospodine Saura. Gospodin Rosman iz eh, Austrijskog nacionalnog vijeća. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Investicijski program gospodina Junkera je vrlo ambiciozan paket za poticanje zapošljavanja i rasta i, i ulaganja ali e, po volumenu 21 milijarde eura e, sa polugom od 15 e, neće se ispuniti očekivanja. Još jedna kritična točka u ovom investicijskom planu on će e, e, početi e, tek u rujnu ako želimo djelovati kratkoročno onda je to prekasno ako dolazi do poticaja iz javnih sredstava to je lijepo ali nedovoljno jer je odlučujući faktor za ulaganja jeste da imaju izglede za dobit e, i da imaju potrebno povjerenje. A to za sada ne postoji. Ako ovaj investicijski program može nešto razviti, onda je to jedna malo bolja klima, ali mislim da nema mjesta za euforiju mm usporedba sa nju dilom je pogrešna. Ako želimo doći do nečega što e, se može nazvati e, novim dilom, onda trebamo investicijski plan i program koji zaista zaslužuje to ime. Onda se e, mora raditi o obnovivoj energiji i o zelenoj energiji a ne o nuklearnim e, centralama. Ali e, zato su potrebni neki preduvjeti kako bi takav investicijski plan se mogao donijeti. U prvom redu e, stroža kontroregulacija financijskog sektora. Mi ulažemo još uvijek u financijski sektor, a ne u stvarni sektor javna infrastruktura mora ostati na, u, domeni javnih ulaganja. Hvala lijepa. E, sada ima riječ Lord Harrison iz e, Doma Lorda, Lordova. E, jučer je Dom Lordova objavio svoj izvještaj financijski regulatorni e, okvir e, e, koji dolazi nakon krize. Imamo tu agendu rasta. Jonathan Hill je govorio o kapital, uniji kapitalnih tržišta. Mi ćemo imati sličnu raspravu u Domu Loždova sljedećeg tjedna. Moje prvo pitanje i svim ko, e, zapjera Moskovicija o investicijama u europskom programu. O, hoće li o, omjer e, jedan prema 15 javnog, javnih sredstava kako bi se privukao privatni novac? Da li je to realistično? E, postavljam to i pitanje i gospodinu Moltereru. Ja ću reći kolegama i gospodinu Moskoviciju naročito da jedinstveno tržišto je najbrži put prema zapošljavanju i rastu ali nacionalni parlamenti tu predstavljaju kočniju, kočnicu a moja vlada je kriva za istu stvar Jean Artui pitanje komentirajte proračun za 2014. Eh, eh, do 2020. Da li će doći do promjene eh, količine novca, ne količine novca, već usmjeravanja tog novca? Michel Barnier je e, povjerenik e, koji e, je bio odgovoran za ovaj program koji sam pokazao što je bila zaista dobra stvar. Hvala. Lord Harrison. E, to ulazi u povijesnu knjigu Europskog parlamenta. Nikad nisam čuo e, nekog predstavnika e, Britanskog parlamenta koji je tako lijepo o nama govorio. Gospođa Ferreira iz Europskog parlamenta ima riječ. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de saudar a Comissão eh, Hvala predsjedniče. Kao prvo želim pozdraviti komisiju i čestitati joj što je poduzela ovu inicijativu Europskog fonda za strateških investicija. Mislim da je to priznanje potrebe za novom dinamikom unutar Europske unije. Tu je ideja da bez kisika gospodarstvo ne može funkcionirati. Imam jedno pitanje za vas i rado bih dobila odgovor na njega. glavni dio mjera restrukturiranja u paktu i stabilnosti idu na uštrb javnih ulaganja. Kao što je kolega malo prije objasnio, ulaganja su zaustavljena posebno u zemljama gdje je pokrenut postupak zbog prekomjernog deficita. To su bili uistinu veliki rezovi. Teško doći do mehanizma koji je upravo uspostavljen. Kao prvo tu ideja o makroekonomskoj uvjetovanosti koja omogućuje da se prekine dotok strukturnim fondovima ukoliko zemlja ne poštuje pravila pakta o stabilnosti. Zatim kolega Pedro je spomenuo pravila koja se tiču fleksibilnosti. Objasnit ću što želim reći. Vi ne želite da ta fleksibilnost, da se ona primjenjuje na zemlje u kojima se primjenjuje postupak zbog prekomjernog deficita. U analizi rizika govori se o pokrivanju sektorskih rizika, međutim ne predviđa se ništa kada je riječ o pokrivanju rizika vezano uz zemlje. Dakle, zapravo uvjeti nisu isti za sve. U nekim projektima, neki projekti bit će drugačije ocijenjeni. Neće li to dovesti do povećanja nejednakosti? Sada mi ima riječ eh, gospodin Moskovisi, a onda gospodin Molterer. Gospodin Moskovisi najprije. Hvala, želim zahvaliti govornicima koji su uzeli riječ i izneću tri, četiri komentara. Prije svega želim podsjetiti da ovaj investicijski plan odgovara, odgovara ustanovljenoj situaciji nedostatka ulaganja, ako vidimo kakve su bile brojke 2008. godine, možemo ustanoviti da je razina ulaganja 15-20% niža sada nego što je to bio slučaj onda. Dakle, to je za naš za nas osnovni izazov. Ako pristanemo da se ova situacija nastavi, Europska unija će izgubiti položaj prvog gospodarstva u svijetu, e, budući da su u Kini i Indiji ta ulaganja na mnogo višoj razini. Dakle, za 10-15 godina nećemo biti glavni akter u svjetskom gospodarstvu. To će se odraziti na naše tvrtke i na radna mjesta u Europskoj uniji. Upravo zato je bilo hitno da se riješi taj problem i ovaj plan je ključni doprinos u rješavanju tog problema. To nije dovoljno. Jean-Claude Juncker je rekao da će to možda biti potrebno produžiti ukoliko ovaj plan da rezultate, a nadam se da hoće. Ja ne vidim u tome nikakvog proturječja. Neki su spomenuli da to nije u skladu sa poduzetništvom i sa tržištem. E, mi djelujemo na tri stupa. Kao prvo bitna je konsolidacija javnih financija, Bitno je da se nastavi raditi na smanjenju javnih deficita. Kao što znate imamo sada veću fleksibilnost kao što se moglo vidjeti u priopćenju komisije. Zatim drugi stup su strukturne reforme. Ne možemo odustati od strukturnih reformi. To ne znači da se one nameću izvana temeljem pakta o stabilnosti i rastu, Riječ je o strukturnim reformama koje su potrebne za naše gospodarstvo. Ako želimo biti konkurentni, mi živimo u otvorenim gospodarstvima i sada ću se osvrnuti na poduzetništvo. Jasno je da ova komisija kao i prethodna zna gdje se stvara bogatstvo, gdje se otvaraju nova radna mjesta u poduzećima i ne radi se o tome da se promiče nekakav birokratski model gospodarstva. Ne, mi živimo u tržišnom gospodarstvu, međutim i to tržišno gospodarstvo mora se regulirati, i moraju postovati e, javni e, i privatni poticaj e, za ulaganja i to je ono na čemu radimo. Moj drugi komentar tiče se upravo fleksibilnosti koju su spomenuli kolege i instrumentima koje su na raspolaganju državama članicama u poticanju ulaganja. U priopćenju od 13. siječnja komisija je otvorila prostor za veću razinu ulaganja. Ukoliko država članica želi sudjelovati u osnivačkom kapitalu Europskog fonda za strateške investicije, što bi omogućilo toj zemlji da razvije nova ulaganja i poveća vjerodostojnost, to se ne, neće uzeti u obzir kod izračuna deficita javnog duga. Dakle, kada govorimo o ovom e, postupku prekomjernog deficita, to vrijedi za sve zemlje, neovisno o tome kakav je njihov položaj vezano uz pakt o stabilnosti. Što se tiče su ulaganja, e, to će također biti izuzeto u ovoj računici. Mi ne želimo nikoga odvratiti od ulaganja zbog pravila o javnim financijama. Naprotiv, mi želimo da države članice imaju snažan poticaj da pokrenu ulaganja. I zato to želim reći zastupnicima iz nacionalnih parlamenta. To je naša namjera zajedno uz Europsku investicijsku banku, države članice i njihove e, banke želimo da se, e, da se krene u tom smjeru. I moj treći komentar, htio bih e, napomenuti da je ovo jedan opsežan plan. Cilj je da se potiču ulaganja, ali na ciljan način. Već sam spomenuo i sada ću ponoviti, ne radi se o tome da se financiraju bilo kakva ulaganja. Ne radi se niti o e, tome da se traži povrat, odnosno povrat novca sve se temelji na solidarnosti i ono što će biti bitno je kvaliteta ulaganja. Dakle, to moraju biti ulaganja koja daju neku dodatnu vrijednost. Mi ne želimo poticati ulaganja koja bi se i onako dogodila. Bitna su nam nova ulaganja koja moraju biti rentabilna, ali koja možda ne bi koja se možda ne bi uspjela dogoditi na tržištu. Evropska investicijska banka zna kako odraditi svoj posao. Europska investicijska banka ima rating, ima ocjenu trostrukog A. Dakle, mi želimo da ona ulaže više. Razgovarali smo o tome u sklopu Ekofina e, sa ministrom e, financija iz Njemačke, gospodinom Šojblom. Dakle, ili ćemo smanjiti rating Europske investicijske banke ili ćemo joj dati jamstva kako bi ona mogla preuzeti veći rizik. I to je ono za što smo se odlučili. Ja imam povjerenje u banku, e, pokazala je da multiplikatorski efekt od 10 ili 15 da je realan i dakle u početku ćemo imati 63 milijarde eura, a u drugoj fazi će banka preuzeti rizik, što će omogućiti da se dođe do iznosa od 315 milijardi eura. Ja mislim da je to moguće, međutim svi se moramo mobilizirati kako bi ovaj plan uspio. Dakle, Europska unija u svim svojim sastavnicima, dakle sa svim svojim institucijama, ali isto tako i države članice i javne investicijske banke. Gospodin Molterer ima riječ mogu ovdje nasvat, nastaviti e, o multiplikatoru. Naše iskustvo, praktično iskustvo bazirano na povećanju kapitala iz 2013. E, mi očekujemo da će to potaći e, investicije za 180 milijardi mi smo dali, ne znam točno e, brojke, možda je multiplikator iz povećanja kapitala e, najmanje 1 prema 18. To je zdrava osnova, e, a malo konzervativnija procjena je 1 prema 15. Kao što je povjerenik rekao, ključno pitanje je da, ste, da imamo konstrukciju fondova koji su fleksibilni i e, predvidivi za privatne investitore jer njih trebamo. E, oni su e, svjesni ovog jamstva mm, imamo zajmova koji zaštićuju trostruki A i daju privatne financijske instrumente za privatne investitore Mislim da je to zdrava pretpostavka. Drugo, što se tiče projekata, naravno mi kao EIB e, mi ćemo odabirati projekte na osnovi e, bankarskog boniteta. To moraju biti tehnički zdravi projekti, okolišno zdravi projekti jer mi dajemo zajam, kredit E, iz toga projekt mora stvoriti dobit kako bi privukao privatne investitore. Treće, e, u, e, kamo idu ulaganja država članica? Očekujem ih na dvije razine, na razini projekata, a drugo na razini nacionalnih investicijskih platformi E, jer oni mogu imati e, dobre projekte e, podešene njihovim potrebama za, koji će imati potporu nacionalne investicijske banke. A što ako s projektom, projektom koji se nalazi na nacionalnoj platformi? Junkerova inicijativa je tu da bi poduprla kohezijsku politiku. Zašto? Jer možemo eh, privući našu eh, eh, savjetodavnu moć. Mi smo recimo proširili opseg Jaspersa za sve kohezijske projekte i područja Dugoročno gledano, financijski instrumenti su oni koji privlače i povećavaju investicijsku klimu i vode tako do uspjeha. A što se e, tiče warehousinga, očekujemo da će e, sve to početi u rujnu ove godine vi ste rekli da je stvar hitna, pa je Europa spremna, EIB je spreman da dade garanciju koja će onda se zapravo ostvariti u rujnu. Dakle, mi garantiramo ulaganja već i u prethodnom periodu. Nemojte e, razgovarati o o Junckerovom planu kao jedinom projektu. To je dio šire strategije. Strategije koja obuhvaća strukturnu reformu, jedinstveno tržište i naravno stvaranje EFSI-a. E, e, uspjeh EFSI-a e, ovisi i o okolišu, to jest uklanjanju prepreka za investicije. Kao što sam rekao, eh, intenzivna suradnja eh, s komisijom je važna, to radimo. želimo surađivati i s parlamentima za vrijeme eh, rasprava o zakonodavnim prijedlozima. Što je relevantno? Kvalitet jamstva. To je ključni element trostrukog A Eh, ili pitanja dodatnosti. Sve to treba raspraviti s parlamentom kako bismo našli eh, najbolje rješenje u pravo vrijeme. Hvala lijepa. Hvala gospodine Molterer. Uh, uh, Nastavit ćemo sada. Oproste gospodin eh, Artui se još htio javiti. Hvala. Najprije želim e, pozdraviti Lorda Harrisona koji je među britanskim zastupnicima onaj koji je najviše proeuropski orijentiran. Činjenica da je danas među nama pokazuje samo da je konferencija prema članku 13. o fiskalnom paktu vrlo otvorena konferencija i e, kako e, Gosova, jer Velika Britanija nije potpisala fiskalni pakt. Hvala Lordu Harrisonu. O paktu o stabilnosti i rastu želim dati tri opaske. Pa, e, nije on dovoljno izglađen i vjerojatno dovoljno ne lučimo investicijski fond i Eh, njegovo funkcioniranje. Mi se eh, nekako usmjeravamo na eh, prenošenje financiranja na, prema, određene posredniče tvrtke, a mislim da to nije ispravan put. E, slušam sada, e, gledam sada e, što će i kako reagirati Roberto Gualtieri, predsjednik odbora za ekonomska i monetarna pitanja, ali mislim da pravni temelj moramo što prije izraditi, jer je jasno da moramo hitno djelovati. Vrlo često moramo donositi odluke u svijetu koji se jako brzo mijenja, a kada se donose odluke na europskoj razini, ponašamo se inertno i to u velikoj mjeri paralizira donošenje odluka. Nadam se da ćemo ovu tematiku vrlo brzo produbiti te da ćemo načiniti pravnu potku kako bi taj instrument zaživio. Na kraju želim naznačiti i da je uspjeh, da će uspjeh ovisiti i o onome što će ostvariti države članice. Jer Junckerov plan neće moći zaista biti učinkovit u zemljama gdje nije došlo do strukturnih promjena. Velik broj malih i srednjih poduzeća ima problema s financijama, ali gdje se produktivnost može ostvariti, tvrtke uspiju naći financiranje kojim je potrebno. Stoga je važno da u svim državama se napravi ono što je nužno kako bi tvrtke bile konkurentne. Bude li tome tako, onda će ovaj plan uroditi plodom. Konkurentnost nam je potrebna kako bi se stimulirao rast i kako bi nezaposlenost se smanjila. Hvala, gospodine Artui. Sada ćemo nastaviti s razmjenom mišljenja. Molim sve da se pridržavaju ograničenja vremena na dvije minute. E, slijede tri govornika iz nacionalnih parlamenta, nakon toga jedan iz Europskog parlamenta, nakon toga još jedan krug pitanja, pa odgovori. Najprije senator Guerreri iz Italije. Hvala. Slažem se sa govornicima kojima kažu da je potrebno eh, ponovno pokrenuti europsko gospodarstvo i da ulaganja na srednji i dugi rok zaista predstavljaju ključni element kako bi se to ostvarilo. I vrlo je, eh, to je ono što će pokrenuti i ponudu i potražnju. Dugoročne i srednjoročne e, investicije su nešto što ne smije biti kratkoročna mjera, već apsolutno nešto što će se dugoročno ostvarivati. Međutim, e, hoće li biti uspješan taj New Deal koji se sada predlaže? Zato su potrebna dva preduvjeta. Prvo, veličina plana ulaganja mora biti dovoljno velika kako bi e, to zaista imalo učinak. Smatra se da 350 milijardi eura nedostaje europskom gospodarstvu od kako je počela kriza, što je puno više nego plan koji nam se ovdje predstavlja. E, zaista vrlo optimističan scenario toga plana koji nam presvesljava predstavlja će 100 do 105 milijardi godišnje. Ja smatram da je s financijskog stanovišta investicijski fond vrlo dobro smišljen, ali kao ekonomist znam da u ovom obliku postoji velik rizik da to zaista neće djelovati kao nešto što će postaći gospodarstvo. Drugo, e, važno je imati dobar nadzor programa i da se treba stručno izabrati projekte u koje će se ulagati. Međutim, treba nam jedan veliki e, politički, e, trebamo imati jednu veliku političku i ekonomsku strategiju koju ovdje ne vidim. Kako će investicijski plan se uklopiti u druge planove u Europskoj uniji. Dakle, tehnički nadzor toga mora biti preduvjet, a ne jedini nadzor koji će se primjenjivati. U protivnom, zaista postoji velika opasnost da će gospodarski oporavak biti vrlo skroman. Hvala. Hvala. A sada je riječ... E, ima e, predstavnica Francuske nacionalne skupštine, gospođa Arua. Hvala. I ja vam se zahvaljujem da ste organizirali ovu konferenciju u Europskom New Mislim da se jako puno govorilo o tome da ulagači trebaju ponovno imati povjerenja, ali trebamo tražiti da i građani ponovno imaju povjerenja. Kao što je predsjednik Šulc rekao malo prije, ekonomski kriteriji nisu dovoljni. E, ekološki i socijalni kriteriji moraju također biti uzeti u obzir. Treba imati nove pokazatelje bogatstva. Povećanje siromaštva u Europi je zaista zabrinjavajuća, a socijalna dimenzija ekonomije je nešto što se mora stalno uzimati u obzir. Smatram zbog toga da moramo razmisliti o tome da u svakoj europskoj državi se da minimalni dohodak koji omogućuje socijalno integraciju jer u protivnom Junckerov plan <clears throat> neće <clears throat> biti uspješan. On ne može biti e, jedino mjerilo. Vratimo se sada dakle još jednom Junkerovom planu. Zahvaljujem se povjereniku da nam je dao više podataka o tome. Međutim, on nije dovoljno jasno predočen e, kako bismo bi bili sigurni da će ostvariti željeni efekt poluge. Što se investicija tiče, kažu nam se u koje sektore na koje teme treba ulagati. No, koji će biti elementi nadzora, kako će se ostvariti demokratska kontrola? Jučer smo čuli od gospodina Junkera da će e, se to trebati ostvariti i demokratska kontrola nacionalnih parlamenta mora se ojačati. Međutim, tu mnogo što što nije jasno. Za kraj što se tiče sufinanciranja, ne znamo još dovoljno što će države moći smjesti učiniti i koji mehanizmi korekcija pakta o stabilnosti se uspostavljaju? Molim odgovor na ta pitanja. Hvala. A sada gospodin Čestrom. hvala lijepa. Htio bih se nadovezati na ono što su rekli e, prethodni e, kolege e, koje e, rade u Europskoj uniji. Oni su ti koji će stvoriti planove ulaganja. Moramo postupak pojednostaviti i moramo ga pojeftiniti za europske poduzetnike kako bismo ostvarili ulaganje u Europskoj uniji. Možda je politički to složeno, međutim praktično je to vrlo jednostavno. Treba jednostavno omogućiti malim i srednjim poduzećima da rade učinkovito trebamo imati pojednostavljeni e, porezki sustav. Previše poduzetnika plaća preveliki porez. Treba također omogućiti e, da se lakše dođe na europska tržišta. U tom smislu neće biti, ako se to ostvari, tako komplicirano ulagati. Treba ostvariti i otvaranje novih radnih mjesta. To nije dovoljno, a moramo sačuvati i stara radna mjesta. Što znači da ćemo morati kreirati na kreativan način i e, e, radna mjesta u starim sektorima. To je, će biti jedini mogući način da se stvori mamac za ulagače. Moramo naglasiti dakle te faktore. Što e, može Europski parlament e, učiniti kao Europska komisija da se to ostvari? Gospodin Oli, izvolite. Hvala. Nakon velikog broja godina kašnjenja, zahvaljujući naporima gospodina Junkera, doći će do ulaganja. Većina tih ulaganja očekuje se doći će iz privatnog sektora. Međutim, <clears throat> to nije dovoljno novca kako bi se u potpunosti nadomjestio nedostatak i javnih i privatnih ulaganja. E, moramo ostvariti dovoljno financiranja za gospodarstva država koja e, imaju problema. I sada je Europska središnja banka najavila e, kvantitativno e, ja, labavljenje i mislim da će to omogućiti stvaranje profita u Europskoj uniji. Međutim, vratit ću se e, planu ulaganja. Neke stvari tu treba pojasniti. Znate da je najveći dio tog plana da se investira u realno gospodarstvo. Treba dakle imati stvarno vjerodostojne projekte koji će imati stvarnu dodanu vrijednost za europsko e, gospodarstvo socijalnog tržišta i moramo omogućiti rast i otvaranje radnih mjesta u Europi. Nakon svih objašnjenja ostaju još uvijek neka otvorena pitanja, a to je da moramo vidjeti hoće li osnovni načelo tog projekta polučiti željene rezultate. Postoje različiti pristupi ovdje. Investiranje u infrastrukturu, u istraživanje i razvoj i e, također u velikom broju malih projekata koje će ostvarivati mala i srednja poduzeća. Osobno mislim da treba ostvariti sve kako niti jedna država članica ne bi e, bila izvan tog plana ulaganja. E, mislim e, da je za mene još važnije od toga hoće li se ulagati u velikim ili u malim poduzećima, već da vidimo e, hoće li biti dovoljno sredstava za investicije Imamo li sada već nekih predviđanja za budućnost i isto tako zanima me kroz koji će se vremenski rok provoditi ta ulaganja iz investicijskog plana. Molim vas da mi kažete na koji način će se to osvarivati. Hvala. Gospođa Gusak Šakošek a gospodin Niska se treba pripremiti, kolegica iz Slovenije. Hvala predsjedavajući. Slovenija se razvila u zemlju koja sada ostvara određenu političku i ekonomsku stabilnost. I vidimo kako je važno ulagati i na učinkovit način koristiti europska sredstva. Mi smo krenuli na put ekonomskog rasta i fiskalne konsolidacije i zato Republika Slovenija podržava e, ovaj plan ulaganja, naročito usmjeren na sektori koje smo spomenuli. Moramo dakle razmišljati o e, europskoj strategiji i zato vjerujemo da je jedna od najvažnijih strategija da se sačine mjere koje će biti usmjereni ostvarivanju zajedničkih ciljeva. I e, trebamo e, se usmjeriti ne samo na financijska sredstva, već isto tako i na neke sasvim e, tehničke mjere. Trebamo imati i centre koje će imati savjetodavnu ulogu, a još uvijek nismo sve to definirali što je problematično. Bilo bi šteta da e, se preklapaju uloge tih novih e, ustanova s onima koje već postoje. I isto tako u sve treba uključiti nacionalne banke za razvoj. Želim još dodati da kriteriji za odobravanje ovih projekata ne smiju biti diskriminatorni prema malim državama članicama. Ne bi se također trebalo paralizirati niti one države koje još uvijek nisu razvili primarne financijske instrumente. Želim privući vašu pozornost i na činjenicu da nacionalna izdvajanja koja idu e, e, e, mora uzeti u obzir i nacionalni deficit. I to mora reći rame uz rame. Sada predstavnik iz Litve. Hvala. Sjećamo se kada smo išli u školu i kada smo učili fiziku zakona o energiji. Energija ne nestaje, ona jednostavno mijenja oblik. Isti se zakon može primijeniti i na ekonomiju. Što znači, novac i vlasništvo se ne nestaje, on samo prelazi iz džepa u džep. Jučer smo čuli da je 1% najbogatijih ljudi na svijetu povećavaju imovinu. A investicijski e, plan Junkera kaže da će 5 milijardi uzeti iz Europske investicijske banke, 16 milijardi iz europskog proračuna. Kako bi se privukla privatna ulaganja 300 milijardi to je jako dobro, mi to podržavamo, naročito ako će se time povećati europski fondovi. Međutim, ciljevi moraju biti sljedeći. Ne bi smjeli sprječavati osnovne ciljeve europskog proračuna, Europske strategije 2020. godine, program Horizont, e, e, instrument povezivanja Europe. A Treba dakle imati e, ciljano trošenje. Ne samo zato što 1% najbogatijih očekuje ta sredstva, već i 99% preostalih građana. Pitanje je kako će se sve to raspodijeliti. Hvala. A sada gospođa Keller. E, i nakon toga ćemo čuti e, odgovore. Ja sam Fabien Keller iz e, Strasbura. I <clears throat> inače sam u Senatu iz, u Parizu. Ja sam inače iz Strasbura koje je sjedište Europskog parlamenta i <clears throat> drago mi je da sam sada u vječnici u Briselu. Dakle, ovdje smo da govorimo o Junkerovom planu koji treba podstaći privatna i javna ulaganja. Velik broj kolega rekao da je to zaista dobro za otvaranje radnih mjesta. Ja bih dodala da se time daje i nova nada mladim evropljanima. Međutim, postoje elementi koji se moraju e, razjasniti. Učinak efekta poluge je nešto što moramo dokazati. Omjer 1 naprema 15 je nešto što se treba potkrijepiti. Obraćam se predsjedniku Europske investicijske banke. Nije isto što stvoriti e, fond i priču jedne banke kojima je efekt poluge i montirati projekte sa ovim omjerima, odnosno faktorima multiplikacije. Sredstva o kojima govorimo su isključena iz izračunavanja deficita. Na koji će način to konkretno funkcionirati? To je moje drugo pitanje. A treće pitanje što je s projektima koji bi mogli biti inovativni iako će imati manji učinak poluge? recimo sveučilišta i e, istraživanja. Da li smatrate sveučilišta kao mogućnost stvaranja efekta poluge? I isto tako koju će ulogu imati države članice e, e, u ostvarivanju projekata i ko će upravljati strateškim fondom. A baš kao gospođa Ferreira, zanima me kakva je situacija s rizikom, naročito u e, zemljama koje su u velikoj krizi. Hvala. Sada gospodin Schaffhausen i nakon toga e, odgovori. Evo i ja sam iz Strasbura. Dragi kolege, bojim se da plan ulaganja i rasta koji nam se ovdje predstavlja neće funkcionirati. I to iz velikog broja razloga. Da smo htjeli izaći iz recesije i krize eura, bilo je potrebno ulagati u one zemlje koje su u strukturnom smislu deficitarne kao prioritet. To je vrlo važno. U protivnom ćemo opet imati krizu, nezaposlenost i na kraju će se raspasti eurozona. Međutim, da investiramo u e, države koje imaju strukturni deficit, treba najprije ostvariti pravilne projekte, krenuti od zelene ekonomije. S druge strane, treba imati sredstva koje će neće značiti kapital i efekt poluge, već imati e, kapital koji će omogućiti da novac bude stvaran kako bi se uložio u projekte koji su stvarno učinkoviti, koji stvarno daju rezultate, a ne u banke vi ste tu dimenziju u potpunosti napustili, a to primjerice radi u Francuskoj Caisse de depot. Ne znam kako ćete na ovaj način stvoriti učinak pologe. Morate investirati u zemlje koje su u deficitu strukturalno i morate e, ostvariti razvoj kojem će okosnica biti zelena ekonomija. Dakle, nije tu problem u e, pravila i e, temelje, nego treba investirati u zemlje koje su, imaju strukturalni deficit. U protivnom nećete uspjeti. Hvala. Obraćam se ponovno panelistima. Za početak gospodin Molterer koji nas mora nastup, za nekoliko minuta. Nakon toga gospodin Moksevisi i onda gospodin Artua. Hvala lijepa. Što se tiče veličine, daću vam e, jednu indikaciju. Zajedno s komisijom i državama članicama e, raspravili smo o potencijalima. Napravili smo listu projekata za se kaže da odnosi 1,3 milijarde. Potencijalno ostvarit ćemo to u sljedećih pet godina. Oni smatraju da će se ostvariti oko 500 milijardi. Znači 315 milijardi nije ni tako daleko od podataka koje smo dobili od država članica. Drugo, to je svega dio ulaganja jer Europska investicijska banka nastavlja i dalje sa svojim klasičnim načinom rada. Mi govorimo o tome da su dodatna sredstva ona iz Junkerovog fonda, a osim toga javna ulaganja u budućnosti će i dalje biti okosnica europske ekonomije. Moramo dakle početi ovako i iz toga kasnije izući pouku. Drugo, morate zaista lučiti sektore u koje se može ulagati promet, energetska učinkovitost, obnovljiva energija, socijalne infrastrukture i tako dalje. I izbora projekata s druge strane, jer sektori u koje se može ulagati i izbor projekata su dvije različite stvari. Mogu vas uvjeriti da će privatni ulagači uložiti svoj novac samo nakon što će netko stručan proučiti te projekte. A to je ono što mi nudimo u Europskoj investicijskoj banci. To trebaju biti razumni, dobri projekti to je za mene vrlo važna razlika. Nadalje, imamo tri stupa. Molim vas, uzite u obzir te tri noge, ta tri stupa. Najprije mala i srednja poduzeća, od start-upa sve do mikrofinanciranja, pa sve do financiranja e, inovacije <clears throat> i e, investicije e, velikih inovacije u velikim korporacijama, dakle u malim poduzećima i velikim poduzećima putem dva mehanizma. Zahvaljujući e, jamstvima kojima imamo moći ćemo dodatno ulagati i u inovacije. A moram reći da ćemo također ulagati u socijalnu e, infrastrukturu. A imamo na to i jednu treći sloj, savjetodavni sloj. Mi smo naravno integrirali već sadašnje sadašnje načine savjetovanja, onaj čuveni Jaspers je dio toga, ali moramo dodati da kada se radi o financijskim instrumentima, tu postoji velika potreba u nekoliko država članica. Što se tiče multiplikatora, Pretpostavka je, i to je konzervativni proračun prema našim iskustvima, i možemo o tome raspravljati. Ali u svakom slučaju taj multiplikator u velikoj mjeri djeluje o pravnoj poci u zakonima jer je to jedan ključni element jamstva, a isto tako ovisi o kvaliteti projekata jer na taj način možete privući privatne ulagače. To su dakle ključni elementi za <clears throat> multiplikatore. A prisustvo Europske investicijske banke e, u regiji je važna. Trenutno mi najviše djelujemo u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj, Poljskoj i Njemačkoj. <clears throat> Kao što vidite, mi smo naročito aktivni u zemljama o kojima ste govorili, a aktivni smo i u e, zemljama iz programa. I moja posljednja primjedba, za nas je vrlo važno da to sve bude dio jedne šire slike. To treba sve biti dio strategije, jer inicijativa tržišta kapitala je ključna e, u tako jednoj cjelovitoj strategiji moramo privući <clears throat> tržišta kapitala u Europu, a istovremeno privlačimo i Junkerovu inicijativu. Te dvije stvari idu jedna s drugom. Dragi kolege, ovdje u Europskom parlamentu kao i nacionalnim parlamentima, Europska investicijska banka spremna vam je služiti. Nama je potrebna jedan dobar pravni temelj, dobri propisi kao potku Junkerove inicijative i isto tako moramo imati mogućnost da se izaberu apsolutno najbolji projekti koji će se onda i provesti i sa to sa privatnim i javnim ulaganjem. Hvala. Hvala lijepa gospodine Molterer. Sada riječ ima povjerenik. Pierre si izvolite. Podpredsjednik Europske investicijske banke je postavio jedno pitanje, odnosno pitanja koja si mi svi postavljamo. Ja ću pokušati rezimirati. Postoji li opasnost da ulaganja ne budu na dovoljno velikoj razini? Dakle, postoje neke sumnje vezano uz Junkerov investicijski plan. Sve što je novo i hrabro može izazvati takvu vrstu pitanja. Ono što želim reći je sljedeće. Kod definiranja investicijskog plana zajedno sa Europskom investicijskom bankom uzeli smo u obzir stanje u javnim financijama u Europskoj uniji i državama članicama i uvjeren sam, a to smo pokazali i novim pravilima, da je riječ o planu koji je realan. Htio bih reći dvije stvari. Kao prvo, smatram da je bitno da će fond imati značajan multiplikatorski efekt, ali isto tako imamo i mehanizam upravljanja koji će pomoći u tome. Dakle, instrumenti koji postoje već u Europskoj investicijskoj banki, banci moći će u tome biti od koristi. Drugo, vjerujem da je potreba za ulaganjima u Europskoj uniji viša od 315 milijardi eura. Međutim, ovo je plan koji se odvija u kratkom razdoblju. U sljedećih šest mjeseci bavit ćemo se osnivanjem fonda i nakon toga će e, fond moći zaživjeti. Nadam se i vjerujem u to. Vjerujem da ćemo to učiniti, da ćemo premašiti 315 milijardi eura. Ako budemo imali uspjeha, a mislim da hoćemo, bit ćemo u mogućnosti produžiti ovaj investicijski plan, kao što je rekao i gospodin Juncker. Dakle, oko 5 milijardi eura E, tijekom e, sljedećih deset godina i ovo i na taj način bi ovaj plan zapravo bio samo prva faza. Zatim što se tiče postupka odabira projekata, taj će postupak biti transparentan, će jedna radna skupina za odabir održivih projekata. I htio bih reći da prvo što trebamo učiniti jest da je riječ o ulaganjima koja su ciljena i koja stvaraju dodanu vrijednost u sektorima koje sam spomenuo. I naravno da ćemo detaljnija objašnjenja. Nekolicina vas spomenulo je da bi trebalo da bez povrata sredstava uzmemo u obzir stanje u zemljama koje imaju poteškoće. Dakle, ovaj instrument fleksibilnosti kako ga je definirala komisija više se odnosi na zemlje koje su obuhvaćene preventivnim, preventivnom fazom. Dakle, kada bismo izuzeli sva ulaganja iz pakta o stabilnosti, više ne bismo imali pakti i ne bi bilo poticaja za provođenje reformi koje su potrebne. A za one zemlje koje su u korektivnoj fazi pakta e, ne bi bilo poticaja da se nađu u strukturnoj situaciji koja je prihvatljiva. Istovremeno uvjeren sam da treba nastaviti napore u smjeru modernizacije gospodarstava koje su u krizi putem strukturnih reformi i želimo da se tu pojave projekti koji će biti održivi. Bilo bi absurdno da ovaj fond bude usmjeren prije svega na gospodarstva koja dobro funkcioniraju i da se isključe zemlje u kojima je situacija ekonomski teža. I premda stručnjaci neće djelovati u političkom smislu. Što se tiče utjecaja na zapošljavanje, ovaj plan bi trebao potaknuti gospodarski rast i zapošljavanje u Europi. Znam da već postoje neke ocjene već su izrađene određene analize koje su uglavnom optimistične, međutim ja sam oprezan i mi u Komisiji Europska investicija, investicijska banka radit ćemo na stalnoj evaluaciji toga plana jer govorimo o nedostatku ulaganja, zapošljavanja, gospodarskog rasta, ne možemo živjeti u Europi koja stalno ima 1% gospodarskog rasta i 1% inflacije. I tu pozdravljam aktivnosti Europske investicijske banke dakle svjesni smo činjenice da je neprihvatljiva razina nezaposlenosti u uniji kada bi se nastavio taj trend ne bismo imali budućnost dakle što znači ovaj plan investicija? To je zapravo ulogu budućnost e, koja se temelji na solidnim mehanizmima. Mislim da smo osigurali sredstva za to. Merci, monsieur le Hvala gospodine predsjedavajući. Europski parlament je sada u fazi ocjene e, zakonskog prijedloga koji će dati pravnu osnovu za provedbu Junkerovog investicijskog plana i zato je ova jutrošnja rasprava bila iznimno bitna. Mogli smo čuti vaša pitanja, vaše sumnje i komentare i možete biti sigurni da ćemo to uzeti u obzir. Htio bih eh, precizirati još nešto. Osnova ovog investicijskog plana su jamstva koja će izglasati Europski parlament. Ta jamstva zahtijevaju sredstva u Europskom fondu za strateške investicije i prema tome ta će se sredstva morati uzeti od programa koja su sastavni dio višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine. I tamo gdje se uzme 10 milijardi eura vratit ćemo 150 milijardi eura zahvaljujući multiplikatorskom učinku. Prema tome ja vjerujem da će ovo jamstvo dati povjerenje koje traže investitori osim toga, to jamstvo podrazumijeva da će sredstva biti na raspolaganju, a budući da vi dolazite iz nacionalnih parlamenta, htio bih reći da će komisija da komisija već nekoliko godina ima neplaće račune u svojim i da bi bilo dobro da države članice stave na raspolaganje komisiji potrebna sredstva kako bi ona mogla podmiriti te obveze reći ću gospođi Keller vezano uz istraživanje da je činjenica da treba biti oprezan. Neke istraživačke ustanove nisu u mogućnosti da dođu do sredstava iz Europskog fonda za strateška ulaganja i mislim da bi trebalo pripaziti kako neki laboratoriji ne bi kako se ne bi našli u teškoj situaciji. Ja sam se susreo sa predstavnikom Europskog istraživačkog centra. Solidarnost je također vrlo bitna. Kohezijski fondovi trebali bi omogućiti onim ženama koje onim zemljama kojima, je kojima su potrebna strukturna ulaganja da pronađu sredstva kako bi se mogle nositi sa izazovima konkurentnosti i e, gospodarskog rasta te e, novih radnih mjesta. Hvala gospodine tu gospodin Donnelly iz Irske i kolega iz Belgije nakon njega. Gospodin Donnelly ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Danas i jučer mnogo se govorilo o gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta i to pozdravljamo. Ova dva instrumenta su uglavnom Europski, fond za strateške investicije i program kvantitativnog popuštanja. Europska središnja banka će omogućiti jeftin novac investitorima iz privatnog sektora, a Europska investicijska banka će e, preuzeti rizik za ulaganja što se tiče kratkoročnog otvaranja novih radnih mjesta, mislim da bi kvantitativno popuštanje moglo dovesti do mjehura u cijeni nekretnina, e, što bi zapravo moglo koristiti bogatima. A ulaganja Europske investicijske banke temelje se na dobiti, dakle ostvarit će se dobit ulaganja vlasnicima velikih tvrtki i privatnog kapitala. I riječ će biti o projektima koje privatni sektor ne smatra komercijalno održivima. Dakle, riječ je o dobiti na investicijskim projektima gdje ljudi jamče za rizik, budući da privatni sektor ne smatra takva ulaganja komercijalno opravdanima. Moje pitanje je sljedeće. Možemo li iskoristiti ova dva instrumenta kako bismo potaknuli stvaranje novih radnih mjesta, dakle u, i kratkoročno i dugoročno, kako bismo potaknuli gospodarski rast i osigurali se da korist od ovih instrumenata da od, da od tih instrumenata nemaju korist samo bogati nego svi. Još jedno od pitanja koje bi, mogao, koje bi moglo raspraviti Europski parlament e, vezan je uz poreze, dakle vezano uz aktivnosti Europske investicijske banke i Europske središnje banke, dakle to će to, su e, potice iz javnog sektora kojim će se potaknuti dobit u privatnom sektoru. Dakle, možda bi bilo dobro da se tu uvede nekakav porez. A onda bi se možda taj novac mogao uložiti u e, strukturne projekte kao što su širokopojasni interes, e, internet, e, obrazovanje i tako dalje. Hvala, gospodin dirkinec Sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, mi gledamo pozitivno na ovaj investicijski plan, premda se možemo zapitati kako to da nisu dobile zeleno svjetlo da uloži u okviru paketa šest mjera. Slažem se vezano uz pitanja koja se tiču financijske poluge i substitucije u odnosu na ostale projekte. Međutim, moje osnovno pitanje sljedeće tiče se usmjerenja ovog investicijskog plana. E, povjerenik Moskovici je precizirao koji su ciljevi, obnovljivi izvori energije, recikliranje i tako dalje. Međutim i dalje imam dojam da se tu pomalo pojavljuje svašta među ciljevima i da trebamo biti precizni kada je riječ o kriterijima prihvatljivosti. Pitanje zapošljavanja je središnje pitanje. To bi trebalo biti na početku samoga postupka, postupka odabira projekata. Hoće li ti projekti stvoriti nova radna mjesta? Međutim, smatramo da je također vrlo bitno pitanje zaštite okoliša, posebno u kontekstu konferencije u Parizu i svih ekoloških izazova koji se pojavljuju u Europskoj uniji. Dakle, mislim da bi u daljem radu e, da će, se, da će ciljevi postati jasni. Neki ovaj plan nazivaju Europskim New Dealom u Rooseveltovom New Dealu nije bilo samo ulaganja nego i regulacije financijskog tržišta bili su neki ciljevi socijalne kohezije. Ne možemo imati investicijski plan bez dimenzije reguliranja financijskog tržišta i promjene bankarskog sustava kako bi se ulagalo više u realni sektor i s naglaskom na socijalnu koheziju. Bez socijalne kohezije neće biti povjerenja potrošača niti ulaganja u gospodarstvo. Hvala. Gospodin Westlund. Gospodin Galacijevski se može pripremiti. Hvala. Mislim da je vrlo bitno da je donesen ovaj investicijski plan. Mi imamo postupak evaluacije u švedskom parlamentu tako da ćemo morati zatražiti mišljenje od čitavog parlamenta. Mi smo oprezno optimistični kada je riječ o ovom planu. Ne možemo reći da nema nikakvih upitnika vezano uz investicijski plan gospodina Junkera i time se trebamo pozabaviti. Međutim, financiranje projekata do sada nije dovedeno u vezu sa nekim ograničenjima, netko će to morati platiti, to me brine. Europski parlament kaže da će netko morati osigurati sredstva, a to neće biti Europski parlament. Europski parlament nema novca. Neke stvari se mogu promijeniti kroz novi proračun i u tom kontekstu morat ćemo postaviti pitanje o tome hoćete li saslušati mišljenje nacionalnih parlamenata ili će Europski parlament sam donijeti odluku? Hoćete li čuti mišljenje nacionalnih parlamentata? To nije pitanje samo formalne prirode. Mislim da je bitno da čujete naše mišljenje, da dobijete naše očitovanje. Evropska unija nije savezna država, nego se temelji na suradnji 28 država članica i to morate poštivati. Hvala gospodine. Sada gospodin Galazenski iz Poljske i gospodin Jung nakon njega. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se želim osvrnuti na jednu ideju koja je, koju je iznio gospodin Artuji, ako se ne varam. Riječ je o tome da treba razlučiti one zemlje koje su u eurozoni od onih koje nisu. Dakle, neke države članice koje imaju jedinstvenu valutu imaju kao kvazi vladu. Mi imamo vladu u Europskoj uniji, to je Europska komisija. I kako vi gledate na to? Hoće li postojati jedna druga Europska komisija samo za eurozonu i što bi onda radila stara Europska komisija koja je zadužena za sve države članice. ako nastavimo tom logikom, trebalo bi osnovati Europski parlament koji bi bio nadležan isključivo za države članice koje su u eurozoni. Izvan eurozone nalaze se vrlo značajna gospodarstva poput Finske. Ne znam je li to dobra zamisao, Poljska se protivi, takvoj podjeli unutar Europske unije. Mi čvrsto vjerujemo da je to, da postoji i drugi put e, u postizanju istog cilja. Želimo li podjele unutar Europske unije? Idemo na ruku populistima i njihovim nastojanjima. Hvala. Hvala gospodine Galzenski. Gospodin Jung sada ima riječ i nakon njega kolega iz Portugala. Hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče prvog dijela rasprave, mislim da je ta rasprava bila vrlo zanimljiva, rasprava o Junkerovom investicijskom planu, međutim tu postoji jedan paradoks. Plan politike štednje koji smo mi provodili u Francuskoj usporili su ulaganja u javnom sektoru i posebno ulaganja na lokalnoj razini. I zato mi je drago što sada idemo jednim drugim smjerom. Vi ste rekli da apelirate na države članice da daju svoj doprinos u Europskom fondu za strateške investicije. To je zacijelo dobra ideja, međutim, pitam se gdje ćemo pronaći taj novac. Nećemo ga posuditi od Europske središnje banke. Mislim da bi to bilo paradoksalno. Dakle, zanima me koja je vaša ideja, dakle vi ste iznijeli taj prijedlog i kako gledate na to i na koji način mislite da države članice mogu odgovoriti na vaš zahtjev i koliko bi svaka država članica trebala izdvojiti. Zatim, htio bih također istaknuti da se slažem sa stajalištem kolege Artuija, predsjednika odbora za proračune, vezano uz potrebu za snažnim sustavom upravljanja na Europskoj uniji sa jednim ministrom i sa Europskom riznicom. Međutim, trenutno smo još daleko od takvog projekta. S obzirom da smo se ovdje okupili temeljem članka 13. Moje pitanje e, što ćemo učiniti kako bismo ubrzali provedbu ovog članka. Jučer smo čuli prijedlog e, njemačkog izaslanstva, gospodin Sarazan je iznio tri, četiri konkretna prijedloga kako bismo mogli intenzivirati provedbu članka 13. Mislim da bismo trebali razmijeniti stajališta i e, doći do nekakve zajedničke vizije naših, naših budućih aktivnosti. Hvala. Eh, Hvala lijepa gospodine Jung. E, sada imamo gospodina Safra iz Portugala i e, gospođa Gretu iz e, Rumunjske se priprema za nastup. Izvolite. E, kolege i kolegice e, e, niski nivo investicija javnih i privatnih nije doveo do održivog razvoja. Kad govorimo o rastu investicija moramo imati preduvjete. U Portugalu politika štetnje koja je nametnuta od strane trojke E, e, istopila je privatne i e, javne investicije koje su spale na vrlo niske grane. Mm, mm, one će pasti za dodatnu milijardu eura 2015 kamatne stope međutim rastu mm, došlo je i do pada unutarnje potražnje politika štednje, e, obsesija e, proračunske ravnoteže dovola je toga da e, su javne i privatne investicije na najnižoj razini u posljednjoj deceniji. Nemamo nade za oporavak program Trojke je počeo 2014. Portugal e, nastavlja politikom štednjom, e, proračunskom štednjom. Danas govorimo o članku 13 sporazuma, ali to je najveća prepreka za rast i stvaranje radnih mjesta. Mm, ciljevi se ne mogu postići, e, a Portugal je osuđen na ekonomsku stagnaciju i visoku nezaposlenost i e, siromaštvo. Stoga, kolege i kolegice, moramo pregovarati o sporazumu nastojati e, razviti program podrške e, zemljama koje je najviše oštetio ovaj pakt. Moramo ojačati gospodarsku i monetarnu uniju i potaći rast. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je e, gospođa Gabriela Kriču i e, gospođa Helman Nepenost, molim neka se pripremi. Hvala lijepa. Dragi prijatelji, dragi organizatori i e, govornici su nam dali mnogo crnog humora i, i veliku iskrenost. Rekli su nam opetovano da živimo na tržištu i u e, gospodarstvu. Mi smo ovdje parlamentarci koji zastupamo evropske građane. Mi e, staromodno vjerujemo da živimo u društvu gdje su stambene prilike e, i tako dalje pomažu ljudskoj za, zajednici. Da o tome odlučujemo. tržišno društvo je zastrašujuće za naše građanje. E, živjeti na tržištu je nezamislimo. Ne možemo im pomoći da shvate za, za mnoge od nas je i za mnoge od nas je to apsurdnost. To, to je crni humor e, kad govorimo o e, novom dilu. Kada je lansirao svoj program, Roosevelt je rekao u cijeloj naciji muškarci i žene zaboravljaju u političkoj filozofiji e, vlade, e, gledaju prema nama za vodstvo i nove mogućnosti da sudjeluju u raspodjeli e, nacionalnog bogatstva. Ja se zalažem za novi dil za američki narod. Završen citat. Jednom Eh, je Marks napisao, povijest se ponavlja. Eh, prvi puta je to tragedija, a onda farsa. Eh, bojim se da je imao pravo i da, zaboravili smo dodati mi se predajemo novom dilu za evropska tržišta. Mm, sljedeći govornik je gospođa Helmane Penos Gospodin Helmut Markov, neka se pripremi iz Njemačke. Mi smo za ideju investicijskog fonda kao takvog, ali e, smo kritični u Nizozemskoj e, kad go, e, govorimo o projektima dajte da vidimo gdje postoje inovativni projekti koji bi donijeli nešto novo i nešto e, drugačije. E, govorimo o inovacijama i istraživanju. Ako pogledate projekte, imate 315 milijardi eura. E, to je više novca nego što sam ikada vidjela. Odakle će doći taj novac? Kako ćete to organizirati? Ako gledamo dokumente vidimo da tu nema dovoljno jasnoće. E, nećemo e, projekti, e, projekte se treba nadzirati i trebamo pri tome biti neutralni i kritični. Moramo biti oprazni jer je ovo velika svota novca, to su velika sredstva. Moramo u Europi raditi na, na reformama, već smo ih imali. E, proračunski manjkovi i tako dalje, to e, sve treba izbjegavati, popraviti. Na papiru sve izgleda divno, ali trebamo e, bolji nadzor. Do sada smo imali i sporazume za drugih, druga područja u proračunskoj politici moramo poštivati pravila koje smo donijeli. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Helmut Markov iz Njemačke. gospodin Primo Sansi iz Finske se priprema. Gospodine Markov, imate riječ. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, invest investicije u javnim proračunima su pali e, u posljednjih nekoliko godina iz bilo kakvih razloga. Sada komisija kaže da će se to nadomjestiti investicijama iz privatnih izvora. Kada neko poduzeće e, očekuje da će e, dobiti dobit, da li ono ne bi već do sada bilo investiralo? ako imamo projekt u kojem je izgledna dobit, onda trebamo se pobrinuti da to vide privatni poduzetnici. Drugo pitanje, investicijski savjet ili odbor će se sastojiti iz šest područja. E, prihvatljivo je da E, imamo e, gospodarsko-političke argumente za izbor. To znači da u državama, državama članicama e, gdje je bolji političko-gospodarski okoliš i klima, da će se tu više investirati nego u zemljama koje to nemaju. Pitanje, zašto bi jedna država članica E, e, zašto bi ona došla na ideju da e, uplati više novca u taj fond ako nema pravo suodlučivanja za što će se iskoristiti ovaj novac jer se tu radi samo o političko-gospodarskim kriterijima. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Kimo Sasi iz Finske. E, gospodin Jorge Anderson iz Švedske neka se e, pripremi. E, hvala predsjedniče. Naravno u Europi trebamo investicije, ali ta ulaganja moraju biti produktivna, a zato trebamo potražnju i moramo biti svjetski konkurentni. Trebamo se pitati trebamo li dodatna sredstva poput Junkerova plana, tu imam sumnje Činjenica je da danas je e, kamatna stopa 0,5% u Finskoj, to nije problem, a, a kvantitativno e, popuštanje je također tu i ono daje mnogo novca na tržište. Te mjere su dovoljne. Kad koristimo sva sredstva da poboljšamo ulaganja i zapošljavanja, onda možda napuhavamo jedan e, mjehur koji će puknuti i to će nam donijeti velike probleme. E, imamo i problem da imamo mnogo e, sukobljenih političkih ciljeva. recimo, nekoliko primjera. Mala poduzeća. Mislim da je dostupnost zajmova dobra ali pod kojom cijenom? Zašto je ta cijena visoka za najmanje e, poduzeća? To su bankarski propisi koji e, s jedne strane mi dižemo cijene, e, a s druge strane radimo nešto suprotno. Evropska unija i e, e, države članica ne žele se upuštati u rizik kad se radi o malim poduzećima. Pakt o stabilnosti i rastu e, potiče da države uzimaju više e, zajmova, a to također komplicira situaciju. Paket e, postoji, moramo e, znati da trebamo povjerenje u ekonomiju, ne, ne smijemo paničariti, to se tiče i Grčke. Moramo imati što manje propisa. Mislim da je to najbolji put za poticanje rasta. Hvala lijepa gospodine Sansi. Sljedeći govornik je gospodin Anderson. Izvolite, imate riječ. E, hvala lijepa. Unatoč činjenici da imamo e, opsežne e, monetarne politike, imamo nisku razinu investicija. Stoga je Eh, inicijativa Europske eh, unije dobrodošla. Ona u najmanju ruku ima simboličnu vrijednost. Moramo izgraditi povjerenje u budućnost. Eh, moramo zadobiti ponovno povjerenje naših sugrađana. spomenuta je uloga privatnih ulaganja i poduzetništva kako bi se gospodarstvo oporavilo treba izbjegavati birokraciju i to je rečeno što utječe na privatne investicije u privatnom sektoru kakav rezultat mogu naši građani očekivati mislim da trebamo dalje jačati jedinstveno tržište brine me e, sve veći protekcionizam imate poslovne e, mogućnosti ako je jača trgovina, ako je veća otvorenost, ako imamo strane e, investicije, ako e, postoji blagostanje u narodu. To je od koristi za sve. Kažem Europskom parlamentu, komisiji i nacionalnim parlamentima koliko je važno da ne dozvolimo da protekcionizam i dalje cvate. Moramo pozdravljati strane investicije. Hvala. E, gospodin Anderson je bio zadnji na popisu govornika. Sada bih htio dati riječ mojim kolegama panelistima. E, e, najprije gospodinu Moskovisiju da odgovori na pitanja, a zatim gospodinu Artuiju za zaključne riječi. Gospodine Moskovisi, imate riječ. Euh, Evo, dolazimo sada do kraja naše rasprave i mislim da vidimo ovdje interes zastupnika iz Europskog parlamenta kao iz nacionalnih parlamenta za plan ulaganja. Istovremeno e, postavljaju se i mnoga pitanja. Osobno smatram da je to vrlo legitimno. Mi smo htjeli da napravimo taj plan, osmislili smo ga i to brzo. Mi vjerujemo u taj plan i svu našu energiju ulažemo u taj plan. Ali e, naravno ne računamo samo na to, mi računamo na rezultate i iz tog razloga su sva vaša pitanja vrlo relevantna. Evo, par riječi zaključka najprije. Što se tiče e, ciljanih projekata, e, to neću reći niti prvi, niti zadnji put. Naravno da nećemo financirati bilo što, nećemo financirati niti one projekte koje bi ovako i onako našli financijere. Ja mislim da trebamo se usmjeriti na ono što je najbitnije. Obnovljiva energija, energetska učinkovitost, e, infrastruktura, promet. E, potreba država članice na tom planu su različite. Mi ćemo pokušati odgovoriti na njihove specifične zahtjeve. Vi se isto tako pitate o tome hoće li se s jedne strane ravnomjerno poštovati pravila pakta o rastu i stabilnosti i s druge strane investicijskog plana. Pakt o stabilnosti i rastu ima pravila koje mi sada ne želimo mijenjati. Mislim da one odgovaraju određenoj potrebi, a to je potreba fiskalne konsolidacije. Međutim, ta su pravila djelomično i fleksibilna i e, to je upravo smisao priopćenja Europske komisije. Mi ovdje ne namjeravamo kršiti taj pakt, već u okviru njega e, protumačiti njegove odredbe na način koji je povoljan za rast i zaposlenje. I osim toga mi uzimamo u obzir i potrebe za ulaganjima pojedinih država članica uzimamo naravno i e, kategoriju u kojoj se u okviru pakta o stabilnosti nalazi pojedina zemlja. E, kada se donosio paket šest mjera, paket dvaju mjera, e, Europski parlament i nacionalni parlamenti su se angažirali i rade na izgradnji ekonomske politike. Europski parlament nije samo konzultativan E, nema samo konzultativnu ulogu, već je on u srži donošenja odluka u Europskoj uniji. A e, države članice se mogu naći u različitim e, situacijama. Mi imamo s njima stalno kontakte. Mi iz Europske komisije redovno odlazimo u Europski parlament a isto tako povjerenici kada odlaze u neku zemlju imaju uvijek kontakte s parlamentima. Jučer sam bio u Njemačkoj i naravno sam se susreo sa svim klubovima zastupnika u Bundestagu. Dakle, Europska komisija među svojim zadacima mora biti otvorena za suradnju kako s europskim, tako s nacionalnim parlamentima. Tema današnje konferencije, danas sutra, dakle, bio je New Deal u Evropskoj uniji. Dakle, e, mi moramo lucidno na sve to gledati. Mislim da smo mi sada došli u prekretnicu u proteklih šest godina. Europa je bila suočena s financijskom krizom. A glavni e, problem, e, a to Oliren dobro zna jer je on prethodno bio E, na dužnosti koju ja sada objašnjam. Dakle, trebalo je riješiti te probleme e, financijske krize i ja sam tada bio ministar financija i zato sam s tim dobro upoznat. E, mnogo smo od toga napravili, bankovna unija koja nije bila jednostavna, program koji je zapravo sada potka ovoga što sada radimo. E, danas je situacija drugačija. Došlo je do lagane obrove gospodarstva, ali to je nedovoljno i ne možemo se zadovoljiti gospodarstvom koji ima nisku stopu rasta i veliki broj nezaposlenih. U protivnom, populisti će zavladati. Mi smo toga svjesni. Europa mora dati rezultate iz tog razloga vidimo da je sada situacija različita, mi moramo unijeti dinamiku u europsko gospodarstvo. Trebaju nam zato različiti činjen, čimbenici, različiti instrumenti. Dobra proračunska politika treba nastaviti sa strukturnim reformama, treba produbiti unutarnje tržište, rekao bih različita unutarnja tržišta jer još uvijek su ta tržišta previše fragmentirana. Potrebna nam je također i primjenena monetarna politika. Središnja banka donosi odluke, a Mario Draghi reagirao je na e, situaciju e, u kojoj se nalazila ekonomija. slaba inflacija i tako dalje. I na kraju moramo imati jedan novi pristup ovaj plan ulaganja koji će uvjeren sam uroditi novim e, dakle novim ulaganjima, novim gospodarskim rastom i otvaranjem novih radnih mjesta. A e, Junkerov plan nije onaj kojega će se suditi po tome kako je osmišljen, već o tome koje će on rezultate dati. Mi tu radimo, to smo svi e, dionici svjesni E, kako Europska banka, tako Europski parlament, tako Europska komisija. Hvala lijepa gospodine Moskovisi. E, Zamoj ću sada e, gospodina Artuija da i on kaže nekoliko riječi. Hvala lijepa. Rekao sam da Europski parlament budno e, prati e, sve ove teme o kojima se danas govorilo. E, mi ćemo to imati u, uzeti u obzir kada budemo pripremali pravnu potku za strateške investicije. Gospodin Galazenski me je pitao o vladi eurozone. Osvrnut ću se sada na eurozonu koja je cijelo jedno desetljeće funkcioniralo sa kvazi vladom, a to je euroskupina. I e, euroskupina nije dobro kontrolirala situaciju jer je to urodilo krizom državnog duga u eurozoni. Tada smo vidjeli da zemlje članice eurozone imaju specifičnu odgovornost koja nije ista kao ona kojom se su povezane države članice Europske unije. Kada neka država ima problem, neće im europski proračun preskočiti u pomoć, niti 28 zemalja članica Europske unije, koje e, daju kapitale za europski stabilizacijski mehanizam ne priskaču u pomoć zemlje članice eurozone i njihovi nacionalni parlamenti izdvajaju sredstva nužna kako bi se pomoglo onima koji imaju poteškoća. Upravo u tome i jest interes eurozone što, samo, što je naravno razlog iz kojeg e, nacionalni parlamenti eurozone u tome trebaju sudjelovati. Imamo Europsku središnju banku čiji kapital drže države članice eurozone. E, Europska središnja banka napravila je sve što je trebala napraviti, čak i više nego što predviđaju temeljni ugovori. Međutim, kako bi se ostvarila sinergija između proračunskih i monetarnih politika, e, napravi kao što je slučaj u SAD-u, treba imati jednog jedinog sugovornika za Europsku središnju banku, a to bi bio osoba koja je na čelu eurozone. I zato mislim da je potrebna izvjesna vlada sve e, zemlje Europske unije, osim onih koji ne žele ući u e, imati zajedničku valutu, sve ostale države članice će preći na euro. E, banke su mehanizam nadzora, a financijske strukture ne nadgleda niti jedna e, parlament. Prema tome mi trebamo to promijeniti. Dakle, e, nikako nećemo imati diskriminaciju unutar Europske unije. Potrebno je stvoriti povjerenje, e, međusobno povjerenje između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Ne smijemo dopustiti da ima i najmanji tračak sumnjičenja e, između europskih, e, i nacionalnih parlamenta. Trebali bismo dakle na taj način kod naših građana pridobiti da ponovno budu imali povjerenja u budućnost, e, u Europsku uniju i, i plan strateških ulaganja Junkerove komisije. Hvala lijepa gospodine Artui. Dragi kolege, čast mi je da predsjedavam i u tom svojstvu dam nekoliko e, zlaključnih primjedbi. Najprije, e, ka naši uvodničari i govornici iz Europskog parlamenta naglasili su da je potrebno da se ostvare nove mjere u okviru New Deala. Isto tako da e, moramo sustići e, brže naprednije ekonomije. Svi su govorili o tome da je New Deal relevantan za Europsku uniju. Niska stopa ulaganja uzrok je i posljedica toga što Europa ima slabi rating na e, svjetskoj sceni konkurentnosti. Dakle, ona nije popularna među ulagačima. Europu smatraju kao područje s previše propisa i staromodno područje, a e, zato su naši konkurentni zemlje, poput primjerice Brazila. Prema tome moramo postati atraktivniji za investitore. To ćemo postići ako budemo pokazali na uspjeh E, naših e, e, poslovnih ljudi moramo ukloniti prepreke našeg jedinstvenog tržišta. Drugo, Europa ne smije zbog toga smanjivati troškove i konkurirati na taj način u svijetu. Mi moramo pokazati, konkurirati visokom kvalitetom i dodanom vrijednosti. Mi trebamo nova radna mjesta koja će biti dobro plaćena e, za e, kvalitetna zanimanja i zato trebamo investirati u inovacije, istraživanje i razvoj. Kao što rekao gospodin San, moramo gledati na investicije kao mogućnost da se olakša rast, a to nije isto kao E, kada gledamo na svakodnevnu potrošnju. Treće, što se kritika tiče, da možda ovaj plan ne ide dovoljno daleko ili pak da bi morao biti zeleniji ili pak stroži. Sve se naravno uvijek može poboljšati, ali kako bi Europa mogla održati svoj način života, moramo naći novi način upravljanja našim ekonomskim razvojem. Moramo postaći inovacije, odlučno djelovati kako bismo pospješili rast. Treba će nekoliko godina da nađemo savršen idealan način da to ostvarimo. Uvjeren sam da moramo početi sada s ovim što imamo, a usput e, donijeti nove detalje kada osjetimo da smo na pravom putu. Na kraju sudjelovanje država članica i poistovjećivanje s tim e, projektom je nešto što ne možemo dovoljno naglasiti jer poslovni svijet nije u Briselu. On rade diljem Europske unije. Iz tog razloga New Deal ne može uspjeti ne budu li zemlje članice u potpunosti stajale iza njega. Naravno, i to uopće nije ništa novo, želim naglasiti potrebu za jakom suradnjom između nacionalnih parlamenta i struktura Europske unije. U sljedećim e, sesijama, u sljedećoj sesiji u dva poslje podne, ćemo nastaviti s našim raspravama e, na druge teme, a što se tiče jutrošnje sesije i jutrošnje teme, hvala svim panelistima, hvala svima koji su izrazili svoje mišljenje i hvala i onima koji se nisu javili za riječ, već su slušajući došli do nekih novih i dobrih ideja. I zaključno, drago mi je da vas mogu pozvati na ručak, švedski stol, sendviči. E, možda je to najbolja informacija u ovom času u prostoru na prvom katu koji se zove Jehudi Menjuhin, a sastaćemo se ovdje ponovno u 14 sati. Hvala.